I think we can start. Možemo možemo, valjda, sad će, sad će on ako krene... Oh. Ja, die Ja, schönen guten Morgen. Dobro jutro. Pozdravljam sve. I privremeni dnevni red možemo usvojiti ako nema komentara. Ja imam jednu primjedbu. Imamo izvješće o trijalogu, o FC-u. In kamera. Ja predlažem da dva izvjestitelja ukratko izvijeste o tome nakon glasanja kako bi svi znali kako je stanje stvari po pitanju EFSI-a. Ima li možda još primjedaba? Ako nije tako, onda se usvaja zapisnik, ako nema komentara od 26. ožujka, pa prelazimo na provođenje multimodalnog integriranog sustava za izdavanje karata u Europi, izvjestitelj Dieter Liebrecht Koch i odmah ćemo početi sa glasanjem. Pa ćemo vidjeti da li pučani opet imaju glas više. So, die Abstimmung, Abstimmung ist eröffnet. Otvaram glasanje, probno, probno glasanje. Dobro, svi koji su ovdje su glasali, nemamo ništa viška, hvala. Možemo krenuti na glasnje. So, kompromis 1. Kompromis 1, tko je za? Protiv? Suzdržani sve se. Amandman 18. Ne glasa se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Onda kompromis drugi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis treći, tko je za, protiv, suzdržani, u se. Kompromis četvrti, tko je za, protiv, suzdržani, u se. Zatim amandman 36. E, Ima li netko primjedaba na usmeni amandman? Ako tomu nije tako, glasamo tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 45. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 46. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 9. Tko je za? Kompromis 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 76. E, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeravamo. Tko je za? Aha, moram prvo reći, otvaram glasovanje. Znači, još jednom, amandman 76. Zatvaram glasovanje. 16 za, 25 protiv, odbija se. Nitko nije suzdržan. Amandman 77. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 78. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 79. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 80. Za? Protiv? Suzdržani? Provjeravamo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 16 za, 24 protiv, 2 suzdržana. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? suzdržani, provjeravamo elektronički. E, tko je, znači otvaram glasanje, tko je za? Znači za kompromis 10. Zatvaram glasanje. 34 prema 8, jednoznačno za. Kompromis 11, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 106. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amendman 111. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 15. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 16. Tko je za? Protiv?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 Usvaja se. Amandman drugi povlačen, povučen. Kompromis 21. Tko je za? protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman osmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman deseti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. I dolazimo do završnog glasanja. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 40 za, nitko protiv, 4 suzdržana. Usvaja se. Čestitam i zahvaljujem se izvjestitelju. gospodinu Kohu i također tajništvu odbora i također izvjestiteljima u sjeni što smo imali toliko kompromisa i tako dobro smo prošli kroz glasni. Želite li nešto reći? Da, želim evo se priključiti ovome još jednom zahvaliti kolegama i kolegicama. Doista ste dali dobre amandmane koji su mi doista omogućili da iz toga napravim kompromisne prijedloge i također sam se radovao uskoj suradnji sa izvjetiteljima u sjeni i mislim da se može i vidjeti prema rezultatu glasanja da smo dobro surađivali. Hvala tajništvu e, odbora i Sofiji iz kluba i evo nadam se da ćemo se evo još tako i dalje raditi sljedećih deset godina. <laughs> dobro, dobro. Možemo sada prići na onda sljedeću točku dnevnog reda, izvješće o trijalogu. Tko želi krenuti? Moram reći da smo jučer e, krenuli, a završili u sedam ujutro i oba naša predstavnika su ovdje prisutne, nisu nimalo spavali, pa im još jednom na tome zahvaljujemo. Izvolite. Dominik? Evo, trijal koji je trajao sve do jutros trebao bi biti preveden kraju uz rezervu da e, nadležni odbori parlamenta i vijeće potvrde definitivni sporazum o mehanizmu takozvanog Junkerovog plana. Želim rezimirati dvije teme koje su pod našom nadležnošću prema članku 54. Dakle, možda bi Ines mogla nešto reći o načinu upravljanja, a ja ću govoriti o ovom financijskom aspektu. Kao što znate, za ovaj sustav e, jamstva 21 milijarde, 16 milijardi treba dati parlament. A od tih 16 milijardi, 8 milijardi treba biti oslobođeno, tako kažem, da na raspolaganju e, iz proračuna parlamenta uz apsolutnu potrebu da tih 8 milijardi bude naznačeno precizno evidentirano u tekstu kako bi oslobađanje jamstvenog fonda bila nešto bespovratno i upisano u proračun. Dakle, nije to sad da, da, da, se kaže da ćemo staviti onda kad zatreba 8 milijardi na raspolaganje. Ne, to se mora izdvojiti prethodno. U probitnom prijedlogu komisije i vijeća koji se dogovorili, da kažem, još prije trijaloga, Dakle, prema tom prijedlogu 2 milijarde treba uzeti na maržama fleksibilnosti u okviru višegodišnjeg financijskog okvira a 6 milijardi je trebalo uzeti iz fonda dakle obzor 2020 odnosno istraživanje i e, instrument za povezivanje Europe. A to je raspodijeljeno tako što 3,3 milijarde se uzima iz instrumenta za povezivanje Europe, 2,7 iz obzor 2020. Pregovori su bili iznimno teški kada se govori o ovom finanskom aspektu jer kad smo započeli ovaj zadnji trijalog sinoć u 19 sati stav vijeća uopće se nije promijenio. Dakle, oni su i dalje bili na tom stavu 6 milijardi iz fondova, a dvije e, od viškova. Što nam je bilo jako teško za prihvatiti, odnosno ne prihvaćeno Prijedlog koji smo mi iznijeli i to u dogovoru naravno sa odborom za proračune jest da se to razvrsti biti 4 i 4, 4 iz fondova i 4 e, iz e, marže. Odgovor vijeća je takav bio da oni hoće i dalje investirati na omjeru 6-2. Nakon e, rasprave koju ću vas poštediti, dakle imamo zaključni prijedlog, ukoliko se složite s njim, eto mi smo dali, mi smo ga potvrdili uz rezervu, naravno. Dakle, našli smo kompromis, a to je 5-3. Dakle, na neki način smo vratili milijardu. Ta milijarda je podijeljena na sljedeći način. Pola e, iz, instrumenta za pozivanje Europe i obzor 2020 ali sve ono što je iz CEFA e, je, e, tiče se prometa. Dakle, nam bi lakše bilo da se napravi raspodjela 58-42, da se ratimo na prorata odnos e, u CEF-u i obzor 2020. Dakle, presjekli smo popola, to su pregovori koji su Dakle, na taj način smo, umjesto da povratimo 430 milijuna, došli do 500 milijuna za promet. Eto, to je prijedlog financiranja. Zatim ima jedan dodatni prijedlog koji je iznijelo vijeće. Mi smo dali pristanak uz rezervu, naravno. Dakle, unutar e, sustava Connecting Europe Facility, odnosno CEF-a, tu su bili financijski instrumenti za koje se moglo posezati istovremeno, paralelno ili zasebno, ovisno o subvencijama. Dakle, tu su bile 2 milijarde i 100 milijuna financijskih instrumenta maksimalno. I na temelju predloga vijeća, s kojim ukoliko se složite, se možemo i mi složiti naravno, dakle, pristali smo uvjetno da pretvorimo 500 milijuna finanskih financijskih instrumenta u subvencije. To ne mijenja ukupni proračun, već internu raspodjelu sredstava i tu smo smanjili udio financijskih instrumenta. Dakle, komisija bi tu mogla napraviti, odnosno odbor bi mogao izjaviti da ne želi e, to e, u potpunosti tako raditi, dakle ne želi smanjiti za 20% omjer financijskih instrumenta. Dakle, ako se naš odbor slaže, konačni bi bio e, sustav financiranja EFSU-a 5 i 3. 2 milijarde 800 milijuna bi išlo na CEF, a udio e, odbora za promet i turizam bio malo umanjen. Raspodjela koja je predviđena u tekstu ide po prorata principu koji je izvorno predviđen u CEF-u. Eto, to je kratko sažeto samo želim reći sljedeće, to je da je to najteži, daleko najteži trijalog s kojim sam ja, na kojem sam ja sudjelovao. Tim prije je teško što je komisija stalno bila uz vijeća. Mislio sam da, dakle, da će to biti a ne dijalog između jedne, s jedne strane parlamenta, a druge strane komisije i vijeća, a to je šestruko otežalo stvari. Eto, predsjedniče, a sada možemo razgovarati o upravljanju, a to je još jedna teška tema. Danke sehr, dann gebe ich jetzt... Puno hvala. Predajem idućem govorniku riječ. E... Zahvaljujem, predsjedniče. Mislim da u ovim okolnostima, kao što e, su rekli moj, što je rekao kolega sada, da je poteškoća bila sljedeća, da je da smo imali e, parlament protiv bloka koji su tvorili komisija i vijeće i zato je bilo toliko teško i do samog kraja kada je gospodin Ljuva otvorio pitanja proračuna i obzirom da se moglo vidjeti da je parlament doista bio ujedinjen o pitanjima e, koje su nam bila ključne uspjeli smo na kraju napredovati i odlučiti kako ćemo ubaciti novac e, u ovaj instrument, a da ne uništimo hrpu drugih programa. Dominik, e, e, evo kao što je objasnila Dominik, uspjeli smo poboljšati vidljivost CEFA i podići profil. I ovaj način avansiranja sredstava mislim da je doista dobra, e, dobar, dobra ideja. A što se tiče e, kriterija dopustivosti, isto smo imali problema jer e, vijeće nije htjelo popustiti niti uvoditi bilo kakve kondicionalnosti i uvjetovanosti ovdje u pristup sesija projektima. I htjeli smo E, jasno pojasniti da se samo temeljem kriterija dopustivosti može e, baviti e, ovim pitanjima prema ove dvije uredbe, znači CEF i drugoj. Znači nismo htjeli to ni na koji način umanjivati. I uspjeli smo postići jedan međusporazum kako bismo smanjili malo ovu arbitrarnost u raspodjeli sredstava i dodjeli sredstava. Znači, bez obzira da li govorimo o pitanjima mobilnosti u gradovima ili e, drugome. Znači, važno je da se usredotočimo na ključna područja. I, naravno, svaki puta se uvijek referirati ponovno na mrežu. Parlament je uspio održati svoje pravo na nadzor svih e, i kontrolu svih procesa e, sudjelovanjem u proračunskom procesu te godišnjom verifikacijom, ali također i razni odbori koji su bili uključeni e, u ovom kaskadnom aranžmanu i ovdje pravo parlamenta na verifikaciju ne samo nacionalnih platformi nego i pristupa drugim partnerima, znači bankama regionalnim, eh, o drugih partnera, znači banaka, regionalnih banaka, regionalnih eh, vlasti i tako dalje. Dakle, proširili smo prostor za sudjelovanje, ubacili smo referencu na paktu stabilnosti, što je također uzrokovalo dosta rasprave jer vijeće nije željelo raspravljati o komunikaciji komisije koja je govorila o iznosima koje zemlje članice, odnosno njihove javne uprave, e, bi mogli e, ubaciti u e FSC Dakle, osim samih striktnih kriterija pakta o stabilnosti, imali smo još i predlog komisije o kojemu se glasalo, ali na kraju krajeva uspjeli smo uvesti uvodnu izjavu kojom se izmjenjuju e, uvjeti koji omogućuju komisiji da tu formulu koristi u iznimnim okolnostima i to pod uvjetom da to ne doprinese javnom deficitu. Da, kao što rekoh, bilo je vrlo teško vijeće, imalo vrlo malo mjesta za manevr i mi smo pokušavali postići neki napredak s naše strane i nadoknaditi malo ono gdje smo izgubili i nadali smo se da ćemo uspjeti podnijeti dakle, ovaj sporazum posebice što se tiče godišnje verifikacije i proračunskog postupka i proširiti to da se obuhvate regije i mislim da je to dobar način za dalje postupanje. Zahvaljujem. Puno hvala. Onda bih sada zamolio koordinatora gospodina Van Kampa. Da, gospodine predsjedavajući, Zahvaljujem. Kao prvo želim se zahvaliti i izvjestiteljima i čestitati im što su postigli sporazum. Naravno da još čekam na tehničke pojedinosti. Mnogi iznosi su se stalno premještali i moramo ovdje u odboru TRAN još jedan puta razmotriti to pitanje kako bismo ustanovili kakve financijske implikacije slijede. Naravno, naša pozicija je bila teška. Prvo su nas e, prisilili da odustanemo od nekih svojih pozicija i dobili smo jedan vrlo težak zadatak no ipak želim vam čestitati na ovom sporazumu, ali ja želim to vidjeti na pismeno. Volio bih vidjeti i komentare asistenata iz odbora, ali jednu stvar ne razumijem. Kakva će biti situacija 2016. kada ćemo imati reviziju? Hoćemo li dobiti novac natrag ili to još nije jasno? Puno hvala. Idući govornik. Ja, fin Dank auch. Gospodin Erdog, puno hvala. Ovo što smo čuli od kolega, to nam je pokazalo koliko je teško boriti se protiv komisije i vijeća. Znam da je to bio jako težak zadatak. To je bio jedan kratak sažetak na kojem sam vrlo zahvalan. Mislim da je taj sažetak bio vrlo jasan. Iako je ostalo još nekih nerazjašnjenih pitanja, a na kraju nas kao odbor, odnosno nas kao parlament, zanima i pitanje možemo li se složiti s time. Ako sam dobro shvatio, polazišna situacija je bila takva da smo dobili dvije milijarde iz e, marži i 6 milijarde iz Connecting Europe. Ako sam si to dobro zabilježio, 3 milijarde bi trebalo doći iz proračunskih sredstava, a 2,5 milijardi iz Connecting Europe Facility i 2,5 iz obzora 2020. Znači 2,8 i 2,2. Da, 2,8 i 2,2. E sad, unatoč tome 5 milijardi će se uzeti iz fondova za budućnost, znači Connecting Europe i obzor 2020. A ja mislim, iako znam da je to bilo doista teško, i ne obraćam se vama, nego se obraćam komisiji i vijeću, mislim da to nije velik korak. Mi smo to nekako drugačije zamislili. Stoga imam dva pitanja. Koliku važnost imaju kriteriji koje smo uspostavili u okviru Connecting Europe i u okviru smjernica za investicije, investicije, ulaganja u infrastrukturu i subvencije koje će i države članice i dalje dobivati? A drugo pitanje, ovih 2,8 milijardi eura iz Connecting Europe. Hoće li se one ponovno vratiti u sektor transporta? Zato što nije osigurano da će se ta sredstva vratiti u sektor transporta. I na kraju, ako ova dva pitanja koja sam upravo postavio dobivaju negativan odgovor, onda je upitno možemo li se složiti s tim jer onaj tko okreće parlamentu leđa, onda bi i parlament trebao okrenuti tom drugom leđa. Ali u svakom slučaju puno hvala izvjestiteljima na odličnom poslu. Puno hvala, a sada slijedi gospodin Dile, idući govornik. Hvala, dakle, kao prvo čestitam Dominiku i Ines na dom, odlično odrađenom poslu i kao što smo čuli to je bio i njemu najteži trijalog u njegovom iskustvu. Ali e, iskreno nisam ni očekivao drugačije rezultate od e, Junkerovih fondova kad smo počeli o tome raspravljati. Nekoliko puta smo na odboru o tome raspravljali i to je razuma, razuma rezultat, da. imam relativno eto marginalno pitanje. Znamo za obzor 2020. i znamo eh, što se tiče rasprave sa e, vijećem i e, komisijom. Kako je bilo surađivati sa njima i pronalaziti kompromise? Je li se to radilo, je li više se radilo o borbi za sredstva za ovaj ili onaj odbor ili ili kako. Naime, pitanje je toga kako ćemo raditi u budućnosti. Naime, donijet će se odluka na političkoj razini i razini političkih klubova, možda ne odbora, jer e, odbor za promet, kako ja to vidim, mora e, dobro razmotriti što će se dogoditi sa prometnim projektima i općenito sa Junkerovim planom i njegovom implementacijom i koliko će od toga ići u promet, koji će biti to rezultat, gdje će E, se provoditi projekti i naš je zadatak da sve to dobro razmotrimo i da vidimo kako će e, Junkerov plan djelomično e, zamijeniti Junkerovu politiku ili ne. To treba razmotriti i pa sada trebamo to naravno dati na znanje komisiji i vijeću da ovdje želimo ovdje redovito viđati ljude zadužene za provedbu Junkerovog plana. Dobro, evo samo još jednom da brojke ponovimo. ponovimo. Znači obzor 2020, 70 milijardi, Connecting Europe Facility 26 milijardi, ali od ovih 5 eh, milijardi koje se dijelu, 2,8 milijardi dolazi iz Connecting Europe Facility, a 2,2 Eh, je ona rezerva od 70 eh, milijardi. Dakle, evo samo još jednom da pojasnimo brojke. Pavel Telička, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Ja također se slažem sa onim što su rekli kolege. Znam kako je eh, bilo teško raditi našim kolegama izvjestiteljima i meni se čini da je posebice bilo teško shvatiti stav komisije. To je činjenica. Naime, sjetimo se načina na koji se komisija prezentirala po ovim pitanjima u našem odboru i pred drugim odborima, e, što mislim da je bilo gotovo, gotovo neprihvatljivo. Znači, tim temeljem shvaćam da je bilo doista teško i u tom okruženju, kao što smo upravo čuli, ovako su rezultati bili više manje očekivani, ali E, Isto vremeno bih rekao da alokacija e, ovih e, sredstava iz CEFA je tipična alokacija, ali uz ono što je rekao Ismail. Moramo također reći da za, kada govorimo o cefu i o Junckerovom planu govorimo o prometnim projektima sasvim drugačije prirode, bez obzira dakle na to što će se događati ona sredstva koja ćemo izgubiti iz CEFA ići će u sasvim drugačijem smjeru. Znači možemo jednostavno od TNT financiranja oduzeti 10%. 10% od TNT financiranja u ovom proračunu iznosi otprilike, odnosno prilični iznos. To će dakle imati znatne implikacije i bilo bi dobro vidjeti e, konkretnu analizu komisije, e, naravno tu i to ne u E, računovodstvenim knjigama, nego obzirom da će se raditi o tome kamo će novac stvarno ići, e, kako će implikacije toga biti. Dakle, doista čestitam kolegama na dobro bavljenom poslu i e, htjeli bismo možda to vidjeti i u pisanom obliku, jer teško je zapravo čitati brojke možda bez komentara i ne znajući što se dogodilo između. A ako imamo komentare o tome što se dogodilo i brojka, onda možda ćemo shvatiti da možda nije bilo druge opcije i koje su bile poteškoće. Ali dobro, u ovom trenutku mislim da je e, još e, pred nama puno rasprava u klubu i mislim još nije sasvim jasno da ćemo to morati moći odobriti, znači još nam slijedi puno rasprava da vidimo uopće kakav će konačno biti stav. Hvala, Merkjum. Poštovani gospodine predsjedavajući, želim reći da sam ostao, ostala bez riječi. Ne zato što naš tim nije učinio sve što je u njegovoj moći, nego zato što sektor prometa unutar parlamenta je uvijek bio tema o tome od kuda dolaze sredstva i zato mislim da treba čestitati na ovom odličnom rezultatu. Ja si osobno želim e, da sektor prometa da bi on, znači želim se da on može financirati projekte, ali bojim se da ta sredstva još uvijek idu u nekom drugom smjeru, u druga područja. A kao što su kolege već rekle, moramo biti vrlo jasni i kontrolirati i osigurati da smo uvijek u toku što se događa, da znamo kakva je situacija u dotičnom trenutku. Mislim da sada ne postoji nikakav povod za likovanjem, ali unatoč tome hvala svima onima koji su se založili. Puno hvala, gospođa Deli. Hvala Želim najprije čestitati izvjestiteljima. To je bio pravi sitni vez. Ovdje je trebalo pregovarati riječ po riječ, broj po brojku. Dakle, čestitam vam. No, žena bih saznati prema vama da li doista Junckerov plan spada u ono što se naziva na engleskom better legislation. Dakle, da li je to stvarno ono što bi trebalo raditi u budućnosti po najboljim praksama? Dakle, da li vi kao izvjestitelji smatrate da se to doista može uvrstiti u taj bolji način upravljanja? Osobno mislim da to uopće ni na koji način ne može biti uvršteno u to, ali što vi mislite, dakle? Drugo pitanje, možete li umiriti? ovo je upućeno izvjestiteljima, dakle da će naš članak peti stavak drugi biti uvršten, a tu stoje se vi horizontalni projekti. Možete li me umiriti i reći mi da smo u taj Junckerov plan ipak uključili donekle tu crtu? Dakle, ja sam jak posvećen na urbanoj održivoj mobilnosti. Dakle, da li je to uključeno i da li je to, da, i da li je uključeno glede klimatskih promjena sve e, ono što smo se dogovarali u ovaj e, puno, puno hvala gospodin Zahvaljujem kao prvo želim e, zahvaliti na svom ovom noćnom radu i nadam se da će se imati priliku i odmoriti se malo nakon današnjeg sastanka i malo se naspavati i nemam ništa protiv onoga što je danas rečeno ja sam za e, poticanje nacionalne suverenosti po ovim pitanjima ali nažalost e, vidimo da se radi više o redistribuciji fondova nego uštedama za zemlje članice e, ja bih bio radije vidio smanjenje nacionalnih troškova i više doprinosa europskih proračuna i fondova ali svakako i e, bolju implementaciju. E, zahvaljujem. Thank you, Chair. Just to to, uh, Dominic. Evo samo jedno pitanje za Dominika. Možemo li čuti nešto o dodatnoj e, pomoći jer će se financiranje iz EFSI-a odraziti i na proračunski postupak je ovaj članak 8. jer se neki novac može koristiti e, iz CEFA i iz obzora 2020 svake godine. E, čuo sam dakle da imamo ovaj e, dodatak novi u članku 8. Dakle i temeljem toga mislim da možemo prihvatiti ovaj sporazum koji je bilo tako teško, teško isposlovati. Hvala. Hvala, gospodin Liberacki. Hvala. U svakom slučaju želim čestitati izvjestitelju na noćnom radu. No prijeđimo na stvar. Mislim da ovdje imamo posla sa situacijom u kojoj tražimo put kako ćemo financirati Junkerove ideje. E, znači mi trebamo dati financijski impuls i mi sada samo premještamo sredstva i interveniramo u programe koji su već pripremljeni kao i u investicijske tako i u alokacijske projekte, odnosno programe, a radi se i o sredstvima iz CEFA. Tu se radi o dva aspekta. Ako smanjimo za oko 10%, onda je tu i geografska dimenzija, znači e, u kojem smjeru ide alokacija. Proporcionalno ili selektivno, u kojem smjeru? Zatim postoji i sektorska podjela. Hoćemo li znači proporcionalno uzimati sredstva iz pojedinih sektora ili ćemo se koncentrirati na pojedinačne sektore? To su pitanja koja su vrlo važna za viziju sektora prometa i za naše vrednovanje uskih grla i rezultate koje očekujemo od primjene ovih sredstava. U svakome slučaju moramo odmah odaslati signal na koje ćemo se programe koncentrirati i hoćemo li se dogovoriti oko sektorskog ili geografskog pristupa i moramo utvrditi gdje su granice. E, slažem se sa kolegom, postoje mnoga pitanja, mnogi rizici i u svakom slučaju mi želimo potaknuti cijelu Europsku uniju, ali moramo uvijek imati na umu i mogućnost da raspravljamo o tome kakve posljedice i kakve rezultate će sve to imati. Puno hvala. Slijedi gospodin Maksimiliano Salini. Hvala. Također i ja želim čestitati izvjestiteljima na obavljenom radu i uloženom trudu. Slažem se s velikim brojem posljednjih pitanja. Jedan element stalno se vraća i prema kojem prva italijanska investicija koja je uključena u plan jest važna industrijsko, važno industrijsko ulaganje u, eh, iz moje provincije u Lombardiji, provincije Cremone tiče se dakle e, čeličane i to je navodno prva investicija u Junkerovom planu. Nedavno sam sudjelovao na jednoj raspravi u Italiji i tu je rečeno da je jako vjerojatno da veliki dio Junkerovog plana bude namijenjen industrijskom razvoju, a jako malo prometu jer promet nije brzo isplativ. Meni je žao toga, iako sjedim u odboru industrijski razvoj, svjestan sam da se industrija može pokrenuti na drugi način. Dakle, javna sredstva trebaju biti namijenjeni mrežama TNT, TNI ili ITEN, no u svakom slučaju tim mrežama treba biti, treba biti namijenjena javna sredstva. Trebamo razvijati mjesta, kontaktna mjesta s vanjskim točkama e, Europe s lukama, zračnim lukama, počeli smo raditi sa istokom, istok kraj nije dovoljno povezan s centrom Europe i ovaj plan takav kakav je, kakav, ga su ga predstavili izvjestitelji i drugi kolege, taj fond je tu kako bi sa neadekvatnim instrumentima e, se zalagao za dobre Puno hvala. Sada gospođa Roza D'Amato. Hvala gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem se također kolegama na njihovom radu, ali moram reći da to nikako nije pobjeda. Moramo se pobrinuti za to da mi kao parlament i kao odbor za promet da se nas čuje a ne da se naš glas zanemaruje kao da smo mi neki usputni partneri. Ne radi se samo o jednoj milijardi iz EFSI-a. To je već rečeno, to je rekao kolega prije mene. Radi se o tome da imamo već projekte sa Europskom investicijskom bankom, dok se mi još nismo ni složili. A unatoč tome već se zna koji će se projekti financirati. Primjerice ovaj projekt vezano uz čelik. A sigurno to vrijedi i u slučaju drugih država članica. To znači da se nas jednostavno ne uzima u obzir. Puno hvala. Time smo završili popis govornika. Ja bih se zahvalio izvjestiteljima. Mislim da je rijetko bila toliko pozitivnih reakcija, čak i kada e, niste zadovoljni sa rezultatima, iako smo postigli maksimum. Stoga još jedan puta veliko hvala na tome što ste izdržali na noćnom radu, što ste radili jutros do sedam i potom se pojavili ovdje. Stoga puno hvala. Rezultat trijaloga je sada i u pismenom obliku dostupan, još danas ćete ga dobiti, tako da ćete onda jasno imati pregled brojki. Znači, ovo nije bio trijalog, nego više duel s jedne strane vijeće i komisija, s druge strane parlament i mislim da je ta situacija smiješna, ta situacija sa duelom, zato što vijeće nijedan cent nije stavila na raspolaganje za ovaj projekt, a unatoč tome su pružali blokadu i komisija se pridružila na stranu vijeća, što je začuđujuće, i mislim da je dobro što su predstavnici također s nama. Gospodine Eunidi, predstavnici vijeći, imate riječ. E, zahvaljujem, malo ste me do duše iznenadili, ja sam kao i vi, a sada tek otkrio detalje ishoda, dobro, ali možda evo riječ samo ili dvije. Dakle, kao prvo, ovo je svakako važan rezultat. Uvijek smo e, zagovarali važnost e, fonda. I mislim da trebamo gledati i dalje od samog prometa i sagledati ga u najširem gospodarskom kontekstu Europske unije, koliko je dakle odlučna i presudna ova odluka. Če znači, borimo se sa vijećem, sa dakle zemljama članicama već godinama kako bismo dobili e, instrumente koji će biti doista posvećeni investicijama u korisnu infrastrukturu i druge e, projekte okrenute budućnosti. I sada dobro možda nemamo savršeni fond, ali u svakom slučaju barem solidan instrument. Drugo, također želim e, čestitati svom radu koji je odrađen u ovom odboru i izvjestitelju i doista mislim da svi sastojci koji su bili ključni za postizanje dogovora i za poboljšanje izvornog e, predloga razvijeni su upravo unutar e, i radom unutar ovog odbora. Znači posebice govorim e, o boljim kriterijima dopustivosti, zatim bolja definicija onog što su ove adicionalnosti, ove dodatnosti i nadalje definiciji, odnosno sposobnosti Europske investicijske banke za korištenje ovog fonda E, ne samo za tradicionalne vrste projekata, nego i za riskantnije projekte. To je svakako vrlo e, dobro došlo. I treće, sa proračunske strane, e, svakako uspjeli ste dodati još i dodatnih milijardu eura dostupnim fondovima za bespovratne sredstva. se da smo sada tek u avalaciji prvog natječaja u okviru CEFA 12 milijarde koje su stavljene na raspolaganje. Znamo da ima mnogo dobrih e, projekata, tako da ova jedna dodatna milijarda će svakako dobro doći i bit će dobro iskorištena. I na posljedku još e, ovaj mehanizam e, analize mogućnosti unutar godišnjeg proračunskog postupka jest nešto što je od ključne važnosti i osim toga uz kvalitetu naših projekata E, imat ćemo e, dobar položaj za srednjoročnu reviziju e, CEFA. I kao što su mnogi zastupnici rekli, naš je sad prioritet da na najbolji način iskoristimo ovaj fond i e, dakle ovdje bih bio doista sretan kada bismo ovdje u odboru mogli iskoristiti malo vremena, dakle s vašim odborom da vam pojasnimo što smo napravili sve, pregledali sve podnesene projekte diljem TNT projekta da pogledamo zapravo kakve će vrste projekata biti dopustive u okviru ovog fonda i da evo kažemo koje u prvom, prvoj fazi su najkorisniji e, projekti. jer mi smo prvi koji će pobiti argument da se transportna infrastruktura može financirati samo bespovratnim sredstvima. To je E, prejednostavno i čak i u teškim sektorima kao što je željeznica ovaj fond će doista biti koristan. Zahvaljujem. E, želi netko od e, izvestelja tko će prvi, izvolite. Odgovorit ću na posljedno pitanje u vezi s a onda Ines o svim kriterijima dopustivosti, što je jako važno. Vidim da ima velik brojnih reakcija kolega koje dobro oslikavaju stanje duha i rasprava. Dakle, želim odgovoriti na proračunska pitanja. Ono što je jako važno reći jeste da je prvobitni prijedlog od 6 milijardi i 2 milijarde, 2 milijarde, milijarde iz marži, to je vijeće predstavilo kao svoj kompromisni stav, a ne kao svoj početni stav. I to je predstavilo zajedno s komisijom. Dakle, svidjelo se to nama ili ne, a da nam se baš i ne sviđali. smatra da su te maže njihov, njihova sredstva, što je nevjerojatno poprilično, i kad se raspravlja o tome da se povrati onih e, milijardu iz marži vijeća, oni sma, vijeće smatra pardon, da je to novac iz njegovog džepa, što je dodatna komplikacija. A tim prije što iza toga imamo prethodne proračunske rasprave i e, na onoj e, srednjoročnoj reviziji na kojoj smo proveli dane i sate, samo na onoj distinkciji između review i revision, Dakle, tu smo evo, rekli dakle, da ćemo imati pristup 5.3. No, e, imamo godišnji pregled e, stanja proračuna. Dakle, svatko je tu stavio jednu zadršku, granicu mimo koje ne želi ići i da prostite, e, nitko nije htio dati više od 5 milijardi no, u ovoj srednjoročnoj reviziji godišnjoj reviziji imali smo dvije mogućnosti. Dakle, bilo uzeti više iz onih viškova i utoliko više smanjiti količinu sredstava iz fondova. Dakle, 5 milijardi je apsolutni maksimum, 2 milijarde, 2,8 e, milijardi je maksimum što se nas tiče. Dakle, mogli smo smanjiti to tako što bismo bolje posezali za ovim e, sredstvima za fleksibilnost, a ova srednjoročna revizija je bio trenutak kad se možda moglo pokretati e, rasprava o drugim proračunskim e, pogledima. Dakle, vijeće smatralo spravno nam je uzelo 2,8 milijardi, ali postoji mogućnost da se napravi reflow, dakle da se vrate sredstva ukoliko se nađe bolje rješenje. U svakom slučaju te proračunske rasprave su dosta složene. No, ono što je Marijan rekao, dakle, što je stavljeno u članak 8. Evo, pročitat ću vam ta četiri redka. Mislim da su od iznimnog značaja. Pročitat ću vam to na engleskom. Godišnje apropriacije iz općeg proračuna Unije za eh, jamstveni fond bit će ovlašteni od strane Europskog parlamenta i vijeća u okviru godišnjeg proračunskog postupka u potpunoj sukladnosti sa uredbom 13, 1311 2014 iz višegodišnjeg financijskog okvira i tu se što pokriva razdoblje od 2014. do 2020. Dakle, to je jako važno. U ovom tekstu tu stoji da je to godišnji proračun, da se radi o godišnjem proračunu koji će biti revidiran. Dakle, moguće je da se ponovno raspravlja o tom proračunu. Ne želim, ne smijemo smatrati da su stvari izgubljene. Evo primjera. Gleda one milijarde koju smo dobili ili koju su, koja je ustupljena, možemo to reći kako god hoćemo, dakle, gledajte milijarde iz trijaloga, otprilike pola milijarde i su e, maže fleksibilnosti koje nisu korištene u razdoblju u 2014. godini i vijeće je rekao da bi priznalo, mislim nije priznalo, nego je pristalo da koristi 500 milijuna tih marži za, 2015. godinu. Ali da dobijete točne brojke. Marža fleksibilnosti, ispričavam se ulazim u tu, taj mehanizam, ali marža fleksibilnosti za 2015. je milijarda 615 milijuna. Dakle, vjerojatno je da će ta ostatak te marže biti veći od milijarde, ali oni daju samo 500 milijuna. Zašto? Pa zato što ima to, ta potreba da se smanji razlika između preuzetih obveza i isplaćenih obveza. Znate da svake godine imamo više milijardi, evo 24 milijardi prošle godine ne, neisplaćenih e, preuzetih obveza. Dakle, kao što rekao, imat ćemo godišnju reviziju toga svega uz srednjoročnu reviziju višegodišnjeg financijskog okvira, što će biti jako važno za parlament i da se vidi kako se koristi ta fleksibilnost. Teoretski govoreći, ako smo sukladni sa člankom 14. višegodišnjeg financijskog okvira, onda bismo trebali imati određene marže na našim vlastnim sredstvima. Dakle, to je jasno. Dakle, onih 2,8 milijardi je maksimum a možemo se nadati da dobijemo malo više. Ima jako važnih stvari o kojima će i Ines govoriti. Glede toga kako će se rasporediti ta sredstva unutar CEFA. Druga stvar, naravno da je taj instrument za povezivanje Europe takav da otvara financijske mogućnosti za sektor prometa, pa i onim nama važnim temama. Stav da se neće moći podržati e, sektor prometa posredstvom tih mehanizama treba zaboraviti. Naravno da ima mogućnost za to. Ines nam je rekla kako se može sektorska raspoređenost ili tematska raspoređenost sredstava e, nadzirati. Dakle, ne smijemo imati grupacije tematske, geografske i sektorske. To je, to je nešto što je predviđeno. No, podsjećam vas da u prvim preuzetim obvezama koje su eksante e, preuzeli u Europskoj investicijskoj banci oko milijarde, tu dvije milijarde ima mogućnost da se podrži sektor prometa. Neću skakati u riječine, dakle ona ima svoj dio koji će pokriti. E sad što se tiče onih, e, onog Ismailovog pitanja, da li ćemo da li će nam se vratiti ovih 2,8 milijardi koje smo prepustili Junkerovom e, instrumentu, <laughs> ha, iskreno govoreći ne znam, ne možemo unaprijed odrediti čemu će biti namijenjeni namijenjena ta sredstva, ali možemo se reći ako ćemo imati više od 300 milijardi e, ukupno, ako tih 300 milijardi, ukupnih 300 milijardi ne dobijemo barem 1%, onda bi to bila apsolutna katastrofa, tako da se ja nadam da ćemo dobiti i više od toga. Naravno, ako nam se ne vrate ta sredstva, znači da smo dobili u našem sektoru manje od 1%. Mislim da ove ocjene, bilo se radi o ocjenama Europske investicijske banke ili komisije, e, otprilike 30% Junkerovog plana bi mogao pokriti e, prometne infrastrukture, možda ne isključivo e, prema našim vlastnim kriterijima prihvatljivosti, a Ines je, može u umiriti Karimu glede sredstava zašto okoliša, mislim da u svakom slučaju bismo trebali povratiti minimum ona uložena sredstva, inače bilo katastrofalno. Ima tu veliki broj projekata koji stifu prometa, dakle to ne bi trebalo biti briga. E, da, da, da, evo prirodnim kraju. Da, pa bilo je puno, puno pitanja i komentara. Da, imamo i drugi stvari koje moramo obaviti. Dakle, izvješćivanje predviđeno u e, mehanizmu, no evo sad ću stati s obzirom da me predsjednik e, ružno pogledao, tako da mislim da je vrijeme da prekinem i nemam više snake. Müdigkeit sei dir gestattet. Dobro, vidimo da ste se umorili. Sljedeća govornica. Hvala, ja htio sam potvrditi, htio bih potvrditi ovo što je rekao kolega Rike. U srednjoročnoj reviziji pojačana je uloga parlamenta. Dakle, sve što se tiče ovih proračunskih aspekata, Dakle, mi ne stavljamo gotovinu na raspolaganje, već imamo jedan da ukoliko se izgube sredstva, dođe do gubitaka, da, ćemo određena sredstva. A ako bude potrebno, u svakom godišnjem proračunu moći ćemo povratiti jedan dio tih maže. Socijalistički koordinator je rekao da za ovu godinu to neće biti nužno s obzirom na ovu jednu milijardu i jamstvo. Uspjeli smo izbjeći da idemo tim eh, tom stramputicom. Dakle, ono što je pojačano ovdje jest značaj sudjelovanja našeg doma, ali isto i sposobnost parlamenta da e, nadzor posredstvom parlamenta i to je nešto što moramo imati na umu. Dakle, od proračun, godišnji proračun za promet mora biti stavljen pod nadzor, možda malo jači nego što je to uobičajeno, jer ono što je ovdje postalo jasno je da je jako važno da ima jako veliko lobiranje unutar našeg doma koje je dosta učinkovito i jedna od pouka koje smo izvukli imali smo dakle neki interni spor e, sa obzirom 2020. kao što su njenici rekli, ali na kraju krajeva, mislim, znam da to nije lijepo reći, ali uz e, aktivnost lobista odnosno uz mogli smo dobiti povrat tih sredstava od vijeća. Mislim, možda to nije jako lijepo za reći, ali to je stvarnost. Dakle, pristali smo na različite postotke, ali smo rekli da želimo da se to vrati u CEF i da se jasno držimo e, prioriteta. Zatim što se tiče teritorijalne distribucije i ovog semafora, koji možemo koristiti. Dakle, mi ovdje u parlamentu moramo i dalje vršiti nadzor nad raspodjelom sredstava unutar EFSO-a. što se tiče ove teritorijalne, geografske raspodjeljenosti i nju moramo imati na umu i to treba reći, to treba jasno biti Karimi jer u ovome omjeru 5-2 to je nešto što nam pruža mogućnost nama kao parlamentu da očuvamo svoje prioritete i unutar toga urbana mobilnost, a tu je mogu potvrditi, dakle ono što je gospodin Juncker rekao od samog početka jest da ima taj mandat da se pojačaju urbani aspekti, što se tiče mobilnosti i prometa, mislim da smo to e, ostvarili. A onda... Tu imamo i temu industrijskog razvoja. Mi često izigramo žrtve, kažem nam, govorimo, a sve smo izgubili, sve smo nam oduzeli. Ne, nije tako. Ipak smo uspjeli nametnuti promet. Industrijski razvoj je bolji za stvaranje radnih mjesta, i u osnovu je industrija čelika i to će pomoći e, sektoru prometa uspjeli smo očuvati dovoljne nadzorne instrumente i slika koju nam je oslikao Dominik, dakle ispada da smo ispak izvukli e, od vijeća milijardu, a u 7 sati ujutro nije bila milijarda. Kad smo počeli bilo je nula. Nismo imali ništa. Onda pet sati pola milijarde i onda smo ostvarili, došli do milijarde. Dakle, mislim da je to ipak velika pobjeda parlamenta i ovaj naš proračun je realističan. Dakle, Prešli smo dvije na tri milijarde i eto, uspjeli smo to obaviti jer smo bili jedinstveni iz našeg, našem odboru. Puno hvala, zahvaljujem se i izvjestiteljima na doprinosima. Vrlo je važno da izvan dnevnog reda pričamo o ovoj temi, da smo informirani, još ćete dobiti pisane dokumente, evo baš sam čuo već su poslani. Stoga prelazimo na iduću točku dnevnog reda i moramo se malo požuriti. Sada se radi o primjeni bijele knjige o prometu iz 2011. i predajem riječ gospodinu Van de Kampu. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Ovo je u stvari baš lijepi prijelaz sa teme EFSI-a prema bijeloj knjizi i e, snimanju aktualnog stanja, razmatranju aktualnog stanja. Naravno, tu se radi o provedbi bijele knjige, a zato su nam potrebna sredstva ESI-a. I to je taj veliki izazov pred kojim sada stojimo, da uspijemo u tom naumu. Prije svega se želim zahvaliti kolegama na mnogim prijedlozima amandmana no ja vas molim da ne bude previše prijedloga jer nažalost kao što sam čuo od Enrika i Ismaela nažalost situacija je takva da imamo puno amandmana ali nekako ćemo već izići na kraj od 620 amandmana ćemo napraviti neke kompromise. To je bio savjet koji nam je dan, to smo i pokušali, već smo se sastali sa izvjestiteljima u Sjeni, idućeg tjedna ponovno ćemo se sastati s njima, kako, a jutros, nešto prije sedam sati, poslan mi je tekst, naime kolega je cijelu noć proveo suočavajući se sa temom EFSI-a i stoga nije mogao doći danas, a osim toga želim reći postoji čitav niz prijedloga amandmana vezano za održivost. Promet e, se treba oblikovati na ekološki način, a tu su i ciljevi iz listopada 2014. Znate da je vijeće 2014 da je vijeće izdalo jedan paket vezano za emisiju CO2 i to je također ugrađeno u ovaj kompromis. Zatim tu se radi i o prometnom sektoru. Uvijek govorimo o izdavanju sredstava, a ja kao izvjestiteljica Pučana smatram da se novac prvo treba zaraditi kako biste ga mogli potrošiti. No, molim vas, mi ćemo vidjeti kako ćemo iznaći kompromis. Inače, tu se radi i o modalnoj raspodjeli, znači moramo umrežiti različite dionike unutar eh, sektora prometa. Zatim radi se i o distribuciji investicija. Zatim e, pomorski promet, vodeni putevi. Tu je mnogo amandmana vezano za modalnu distribuciju i mislim da je to dobra perspektiva i za EFSI. Zatim tu se govori i o udvostručenju regionalnog prometa, međugradskog prometa, zatim lebdeće čestice, onečišćenje zraka u konglomeracijskim područjima. Kolega Piper je govorio o subsidijarnosti. No, molim vas, možemo li udostručiti javni promet u gradovima, no postoje i istraživački fondovi koje također možemo koristiti. Možemo mijenjati najbolje, e, izmenjivati najbolje prakse, to je isto vrlo važno. No jedno me brine, jedna stvar. Naime, mnogo je amandmana vezano uz e, pješake i biciklističke staze. Biciklističke staze isto pitanje je također predstavlja pitanje subsidijarnosti. No u mnogim gradovima ljudi se voze biciklom. Molim vas, gospodine predsjedavajući, ja mislim da promet u gradu ne smijemo romantizirati. Uvijek će biti vozila, ali ne smijemo imati previše vozila unutar gradova. Zatim tu su i socijalni aspekti koji se javljaju u mnogim predlozima. E, sada govorimo o takozvanom road package-u, a bijelom knjigom ne možemo sve regulirati jer moramo imati paket koji je pregledan. Zatim govorili smo o transportnim sustavima. To je vrlo važno za makroekonomiju, jer Europa je inteligentna, može razvijati moderne sustave i to je važno i za zapošljavanje i van sektora prometa. Zatim sam htjela navesti još jedan socijalni aspekt. Naime, parkirališna mjesta koja su pod video nadzorom, mislim da i to pitanje treba spomenuti u bijeloj knjizi. Na kraju još jedna stvar, već sam to spomenuo. Mnogi su amandmani koji su vrlo detaljni vezano za temu Cezar. No, ne smijemo zaboraviti na karakter bijele knjige. Tu se ne radi o nekakvoj uredbi, ne radi se o smjernici, kao što sam rekla. To je bijela, rekao, to je bijela knjiga. No, izvjestitelji u sjeni su sigurno spremni na raspravu i pronalaženje kompromisa a planiramo nje sporazum u odboru za 14. srpnja u jutarnjim satima i velikom brzinom idemo sada u tom smjeru. Puno hvala. Sada slijede izvjestitelji u sjeni. Gospođa Kristin Redovalo. I time ćemo završiti popis. Sada slijedi onda gospođa Klaudija Rapadela. Zahvaljujem eh, kolege. Evo, <clears throat> za početak želim zahvaliti vi i svim kolegama koji su radili na ovom izvješću o provedbi bijele knjige o prometu. Dakle, eh, željela bih eh, se vratiti na neka pitanja koje su postavili kolege i sigurna sam također da Rimu neće biti lako e, sastaviti kompromisne amandmane, naime toliko je amandmana podnesena. Ali svejedno nadam se da ćemo uspjeti e, postići kompromise. Dakle, evo načelno kao komentar. Želim reći da e, što se tiče kvalitete prijedloga, e, imamo dobru kvalitetu prijedloga i Nadam se da će većina kolega vidjeti da su njihove ideje uključene u kompromise. Naime, treba nam je e, potreban nam je fer prometni sustav organiziran oko samog putnika e, i e, pozdravljam e, uključenje i socijalne dimenzije svakako, to je više nego dobro Također moj klub e, je to također želio. Također insistiramo na zaštiti radnika, poštene radne uvjete i jednako spola u području transporta, te smo podnijeli i odgovarajuće amandmane. Nadalje postoje neki vidovi na koje želim i insistirati, a to je ova želja za postizanjem kompromisa ne bi ipak trebala razvodniti amandmane koji su podneseni. Pa u tom smislu upućujem na uvodnu izjavu i i predlagu kluba SED-a da se zadrži referenca na e, poštene uvjete rada u amandmanu e, 66. I na kraju u konačnom tekstu. Amandmani koje smo zacrtali za usklađivanje ciljeva bijele knjige sa zaključcima vijeća iz listopada 2014. te s ciljevima koje smo zacrtali za sektor ETS-a. E, što se tiče teme dva, stavak 3, e, htjeli bismo ovdje referencu na fizičku infrastrukturu te digitalnu infrastrukturu kada govorimo o komodalnosti, sumodalnosti i e, prelazu, e, znači modalnom prelazu, modalnom shiftu. Nadalje, što se tiče referencije na intermodalnost, tu želimo najodrživije i najenergetski učinkovitije načine prometa i također mislim da to ne bi trebalo izgubiti u vidu u, amandmanima i kompromisima. A što se tiče stavka šestog, u kompromisima trebamo zadržati tekst amandmana kojima se inzistira na stvaranje neprekinutog e, modalnog prometa za putnike. Dakle, želimo sastaviti kompromise koji će obuhvatiti sve e, ono o čemu se jutro se raspravljava, te da ti kompromisi ne bi trebali ukloniti upućivanje na europsku e, prometnu mrežu i također održive prometne projekte. Dakle, to je upravo e, ideja našeg, e, naših kolega. Nadalje želimo zadržati reference na pravne akte koji su u na snazi. Također imamo dobre predloge što se tiče sigurnosti cestovnog prometa, infrastrukture za posebno ugrožene korisnike i tako dalje. Dakle, vjerujem da u sastavljanju kompromisnih amandmana za e, amandmane 276, 272 i tako dalje, e, tu imamo, trebamo trebati na umu sigurnost cestovnog prometa što je nešto o čemu govori bijela knjiga. Susreli smo se sa izvjestiteljima, većinu smo tih pitanja raspravili i vjerujem da ćemo postići dobre zaključke i da postići kao također dobar izvještaj. A hvala, pa sada prije nego dadem riječ sljedećem govorniku, još jednom e, pozdravljam novog člana naše E, radne našeg odbora koji doduše nema član glasa, naime radi se o djetetu gospođe Bebi, gospođa Juto, ali svejedno dobro došla. Nam dobro došla nam novi član. Puno hvala. Svi amandmani koji su predloženi nisu samo veliki izazov za naš, naše izvjestitelje, e, nego i bijela knjiga ima velik značaj. Znači to nije pravni akt, ali ipak broj amandmana je velik, tako da nećemo moći sve usvojiti, ali neki od njih su zaslužili da ih se podupre. U zadnjoj verziji postoje nekakve razlike u različitim dijelovima Europske unije koje treba uzeti u obzir jer nije tajna da istočna Europa još ima mnogo toga za nadoknaditi jer komunizam nije bio baš e, plodonosan, odnosno nije zaslužio potporu u Europi. Zato je kohezija vrlo bitna i veseli me što su ti aspekti uzeti u obzir. Kohezija u cijeloj Europi je vrlo važna, a podjela na nove i stare države članice nije baš nešto što je povoljno prema našem mišljenju. Mnogo je amandmana koji su zaslužili potporu, a oni se koncentriraju na konkurentnost. To ima ključnu ulogu vezano uz gospodarski razvoj i stvaranje novih radnih mjesta u sektoru prometa. Mi smo protiv protekcionizma što se tiče država članica koje pod krinkom koji se odvija pod krinkom zaštite prava radnika ali mi smo i protiv protekcionizma što se tiče naših partnera ili susjeda, a to se recimo jako dobro vidi u sektoru zračnog prometa. Što se tiče kompromisnih amandmana, tu vidimo dobre rezultate koji su došli iz smjera pučana i možemo postići dobre rezultate u prometu u sektoru prometa. To znači da možemo biti optimistični isto kao što i bijela knjiga optimistično gleda na sektor prometa. Sektor prometa preko 90% ovisi o tradicionalnim gorivima. A to naravno može imati negativne gospodarske posljedice to ne smijemo zaboraviti i moramo biti realni i moramo se koncentrirati na gospodarske interese, na takozvanu politiku dekarbonizacije, jer inače će doći do negativnih učinaka na tržište rada. Stoga sektor prometa moramo zaštititi od ovih negativnih učinaka. Upravo zato mislim da bi trebalo upotrijebiti alternativna goriva i to treba uzeti u obzir. Ja mislim da ćemo, odnosno nadam se da ćemo naći dobre kompromise koji će nas svesti na zajednički nazivnik i koji će biti u skladu sa stvarnošću. Puno hvala. Sada slijedi gospodin Pavel Skalicka. Eh, hvala, ispričavam se eh, zbog eh, kolegice Majsner koja je zamolila da u njezino ime kažem nekoliko riječi. Dakle, ona doista cijeni način na koji, smo se, na koji se do sada razvija ove ovaj dokumente. Zapravo ovaj prvi set kompromisnih amandmana je dosta uravnotežen i mislim da u najvećoj mjeri jest odražen ovaj veliki broj amandmana u kompromisima E, posebice onih ključnih amandmana za ALDE koji jesu odraženi ovdje i ona se doista veseli sljedećem setu amandmana, ali najviše e, evo zahvaljujem na ovom modalnoj e, promjeni i sumodalnosti i zato kolegica neće u ovom trenutku dalje ići u detalje jer će daljnja rasprava dovesti do e, još većih detalja kada uđemo u drugi set amandmana, ali ako mogu za početak reći nekoliko stvari koje ja osobno e, vidim e, kao mjesta koja se još mogu dalje poboljšati. Dakle, prvo je jedan nedostatak usklađenosti u pravima putnika između radnih raznih modela transporta u multimodalnom načinu putovanja. Zatim druga stvar, nešto čime smo se bavili u ovom bešavnom sustavu, multimodalnom sustavu prijevoza i ključnih e, koridora u TNT mreži gdje se e, mogu spojiti privatni javni resursi. Zatim treća stvar, je nešto što je načelno pitanje i ključno pitanje za nas, ali financiranje sa europske razine treba biti dodijeljeno i trebamo imamo, imati prioritizaciju za financiranje s razine Europske unije po principu dodane europske vrijednosti. I tu možda nismo uvijek u potpunosti toliko konzistentni, ali to bi trebalo biti. I posljednja stvar, ali koja je već spomenuta, je paket za zračni promet e, i sporazum s trećim državama i po tom pitanju možemo još e, učiniti nešto, možda riješiti neka uska grla. I na kraju, nešto na čemu radimo, ali svejedno treba reći, napredovanje interoperabilnosti nacionalnih željezničkih sustava. Dakle, ne bih se u ovom trenutku sada dalje u detalje jer e, izvjestitelj je dobro dađe svoj posao. Možda da pričekamo sljedeću fazu pa ćemo onda ući u više detalja i u konkretnije napomene. Hvala, Maja hvala. Ja se također želim zahvaliti gospodinu Van den Kampu na konstruktivnoj suradnji. Kada pogledate ove prijedloge, onda možete vidjeti da je doista uloženo sve kako bi se nekoliko predloga povezalo, no ostaje veliko pitanje koje se odnosi na stajalište parlamenta po pitanju e, COP21 pregovora. Koje je naše stajalište vezano za emisije u sektoru prometa? To je naravno vrlo veliko pitanje i tu se radi i o financijskoj potpori za fosilna goriva. Moramo biti dovoljno hrabri te zauzeti stajalište po pitanju goriva u prometu, odnosno sektoru prometa, kako će izgledati situacija. Mislim da ne smijemo zabijati glavu u pjesak, već se moramo izjasniti po ovom pitanju. Inače, mislim da jesmo već na dobrom putu i želim vam puno sreće i nadam se da ćemo tako postići dobar rezultat. Puno hvala sada gospođa Deli. Hvala predsjedniče. E, Bajsakot e, nije tu kao što ste svi shvatili, jako, se, jako je kasno išao na spavanje, ali kao što znate to je bilo iz valjanih razloga. Dakle, zamolio me da vam prenesem sljedeću poruku gospodine Van der Kamp, dakle, hvala na obavljenom poslu, no u ovoj bijeloj knjizi jako je važno vratiti promet, prijevoz u jedan održivi koncept e, koji će biti u skladu sa izazovom e, klimatskih promjena. Važno je da u dnevnom redu kada se govori o klimatskim promjenama prijevoz ne bude peti kotač, zadnja rupa na svirali. Dakle, mora biti jedan od velikih prioriteta. Kad govorimo o prioritetima, onda to mora biti u programu. A kakav je program glede smanjenja Eh, jer smo preuzeli obveze, dakle moramo smanjiti do 2020. za 20% stakleničke plinove, do 2040. 40%, 50% do 2050. Jer sve to u okviru pregovora kako se ne bi prešlo onih eh, dva stupnja eh, povećanja temperature. I moramo dokazati tako da sutrašnja energija neće ovisiti o fosilnoj energiji i moramo, odnosno važno je da se u resursima za sutrašnji prijevoz imamo taj dvoski izazov, izazov održivosti i izazov učinkovitosti. A kada govorimo o učinkovitosti i o održivosti, onda trebamo govoriti i o cijeni. A pitanje cijene povlači indirektno pitanje oporezivanja, odnosno subvencioniranja, kao i sva pitanja koja su povezana za te cijene, dakle vanjski troškovi, odnosno eksternalizacija, kao što možemo vidjeti na primjer u paketu za cestovni promet. Danas je doista potrebno za ovaj odbor da se pojača ono o čemu ćemo glasati govoreći o provedbi. Ničemu ne služi imati bijelu knjigu ako u praksi nemamo konkretan uložen napor glede provedbe. Dakle, moramo anticipirati kada je riječ o novim izazovima, bilo da se radi o digitalizaciji, o gospodarskom razvoju, o stvarnom pitanju e, kada se radi o količini i ekonomskom aspektu prijevoza. U svakom slučaju kolega Bas Eichhout je bio zadovoljan prvim kompromisima. Naravno, rad na kompromisima nije zaključen i u svakom slučaju vam zakazujem sastanak 2. lipnja za drugi dio e, kompromisa. Hvala predsjedavajući, hvala izvjestelju. Puno hvala. Gospodin Peter Lundgren. Zahvaljujem. E, najvažnija stvar e, koja je povezana e, je upravo sa socijalnim dumpingom i bjegom kapitala. I vidimo da da u Švedskoj imamo samo 250 e, eura e, za ta, 250 e, milijuna eura za ovakve projekte mislim vidimo da ovdje je na dijelu jedan potpuni protekcionizam E, vidimo kako prometna poduzeća iskorištavaju vozače i mislim da smo doista ovdje mogli e, utvrditi što je dosta še žalostno, ali očigledno je da je novac važniji od dobrobiti radnika. Dakle, što se tiče e, ovog teksta, pratimo kompromise s kojima se slažemo, naravno odbili smo one koje nisu, ali ono što je meni posebno važno je socijalni aspekt, ali imamo i pitanje subsidijarnosti, koje je također važno pitanje bijele knjige. Usredotočit ćemo se uglavnom na kompromise, reću sa gospodinom Van de Kampom kako točno formulirati te kompromise i također E, mogu reći dakle da pitanja pristupačnosti digitalizacije i održivosti su važne, znači pametan transport također za to sam svakako za, ali najvažnije stvari kao što sam ranije rekao je sigurnost e, putnika i vozača te zatim informiranje i poštivanje e, zakonodavnog okvira e, i to od strane poduzeća, ali posebice poštivanje zakonodavnog okvira od strane E, tvrtki u prometnom sektoru je nešto što sa europske razine treba osigurati u prometnom sektoru. Kao i pošteno tržišno natjecanje e, što je posebice važno za vijek kapitala i pitanje socijalnog dumpinga. Zahvaljujem. Zahvaljujem. E, Jens Nilsen. Zahvaljujem. Dvije su stvari koje su e, važne za ono za, za naš rad po ovoj temi. A i mnogi su to već spomenuli. E, pitanje strukturne nejednakosti u prometu, jednake mogućnosti, e, možda su stvari koje nisu dovoljno naglašene u bijeloj knjizi, Danom iz svog eh, vlastog iskustva kao gradonačelnika smo počeli se baviti eh, rodnim pitanjima u našoj regiji. Vidjeli smo neke rezultate, vidjeli smo bolje transportne politike, bolje planiranje, bolje usklađenje sa onim što ljudi žele, a druga stvar je naravno socijalna dimenzija. Mnogi amandmani koje smo podnijeli ja i drugi odnose se na ja zajamčenje e, poštenog tržišnog natjecanja. Znači, tvrtke koje se boje za udio na, bore za udio na tržištu e, moraju poštivati e, propise o socijalnim uvjetima sigurnosti i onome što jamči zakonodavni okvir i zbog nepoštivanja pravnog okvira zarađivati. Dakle, pošteno tržišno natjecanje i pošteni uvjeti rada svakako su ključan dio ovog paketa. I vidim da i e, kod e, komisije postoji jedna promjena razmišljanja, pa se nadam da će to ići dalje u tom smjeru. Oni koji sanjaju o daljnjoj liberalizaciji tržišta mogu na to zaboraviti ako ne ispravimo socijalne nejednakosti koje danas postoje. je također poput ovih pitanja e, koje će trebati primijeniti na zračni promet, naime imat ćemo paket za zračni promet e, u Europi. Ovdje već možemo e, ići konkretnije na socijalna pitanja u zrakoplovstvu, komisija onda može konkretnije nešto reći kada iznese taj paket. Zahvaljujem. Sí, gracias, señor presidente. Como muy bien ha dicho el Zahvaljujem. Kao što je rekao gospodin Van de Kamp, e, Bijela knjiga nije uredba. Sjetit ćete se e, da sam ja prije nekoliko godina radio na Bijeloj knjizi i sjetam se e, puno toga se od tada promijenilo, neki su se naši snovi ostvarili, neki još čekaju <laughs> da se ostvare. Međutim, Nada se da je to sad ponovno jedan niz, e, jedan skup ideja i svakako i izvjestitelji u sjeni u velikoj mjeri doprinose tome i svakako na neki način moramo uzeti u obzir e, sve ono što razne strane žele. Neću sada govoriti o e, detalju o amandmanima, samo ću reći da ja ne razmišljam prekruto o amandmanima, većina su prihvatljivi e, predlozi koji se mogu uskladiti s ostatkom. I mislim da je ovo pravi trenutak da se svakako time i pozabavimo. Još jedna stvar, e, predsjedniče, a po pitanju ukidanja e, fosilnih goriva. Doista ne vjerujem da je to realistična stvar, nego to trebamo pokušati smanjiti. E, što, dakle, ono sve što govorimo o cestovnom prometu je nepotpuno ako to ne možemo komplementirati na odgovarajući način iz e, strukturnih i drugih fondova za financiranje jer jednostavno inače nećemo moći postići ono što je željeno. Također važno je spomenuti teritorijalna pitanja i to treba imati na umu i to u skladu sa temeljnim ugovorima. Također moramo postići e, pravu ravnotežu između raznih e, načina transporta i ne treba kažnjavati e, cestovni promet, to je stara ideja, ali to je samo nešto što je nerealna želja i živimo naravno u stvarnom svijetu u kojemu će cestovni promet e, uvijek e, biti ovdje. Naravno i e, luke i lučke usluge su važne i doprinose u velikoj mjeri konkurentnosti naših tvrtki i njihove mogućnosti izvoza. I nedavna avionska nesreća Alpama da donosi nove načine razmišljanja o donošenju odluka. E, možda su neke stvari u ovom trenutku i nerealistične. Dakle, to su sve stvari o kojima treba dobro promisliti i to treba temeljiti na ozbiljnim i praktičnim prijedlozima jer jednostavno moramo poboljšati učinkovitost naših prometnih sustava. Zahvaljujem. Zahvaljujem predsjedniče. E, cijenim ove sve napore koje je izvjestitelj e, uložio u sređivanje amandmana. Neću sada u detalje svih amandmana koje smo podnijeli, ima ih 37, ali ipak ću reći da moramo jasno pojasniti neke stvari na primjer, diagnostička e, studija problema, znači jasna dijagnoza e, problema e, je nešto što treba biti zacrtano u bijeloj knjizi. Evo da vas podsjetim. Naime, mm, postoji zasičenje u Europi, ali ono nas ne košta ni 1% BDP-a, dakle moramo se E, dogovoriti kako ćemo to riješiti. A drugo pitanje je konzistentnosti bijele knjige prema svim zemljama članicama. Dakle, to znači da ovaj parlament mora tražiti da se provedu i poštuju sve uredbe i direktive koje se u ovom trenutku ne provode sustavno ili se sustavno baš ne provode u nekim slučajevima. Govorimo o tome naravno na svim odborima, na svim sastancima, u svim izvješćima, dakle ključna stvar je ta konzistentnost, dosljednost i također provedba direktiva, projektiva cenove i tako dalje. To smo sve govorili i te stvari jednostavno nisu učinjene, i to su stvari još iz 94. Mislim, moramo e, jedinstveno europsko nebo, program Galileo, moramo mm, konzistentno i dosljedno raditi na dovršetku tog programa, ali samo da vas podsjetim prije dva tjedna e, povjerenik, e, povjerenici su podnijeli 26 e, predloga za dovršenje jedinstvenog digitalnog tržišta. Dakle, dosljednost je ključna stvar. Govorim naravno o projektu Galilea i u željezničkom paketu koji nadam se da ćemo uspjeti odobriti u sljedećih nekoliko mjeseci. Dakle, vi ste rekli da novaca nema i da se da neke govore samo o troškovima, a da niko ne govori o prihodima. Ali ja mislim da prihod nam je potreban i moramo nešto zavjeti, ali svejedno moramo razmišljati o resursima. A što je sa načinima na koji države članice koriste novac koji imaju. Dakle, trebamo gledati gdje postoji potreba za e, ulaganjem i trošenjem. Dakle, što se tiče ove dosljednosti, na umu moramo imati stratešku ulogu industrije. Dakle, treba jasno spomenuti u bijeloj knjizi reindustrializaciju, te također intermodalnost. E, dakle, izvijete se spomenuo intermodalnost, mi se s time slažemo i treba e, razmišljati o svim raznim uključenim sektorima kad govorimo o automobilima, zrakoplovima, brodovima i tako dalje. A za sve to potrebni su nam resursi, resursi za istraživanje i za inovacije. I to također treba jasno reći u bijeloj knjizi. I moramo razmišljati također o prelazu na željeznički promet e, i to na odlučan način. izvjestitelj, mislim da ne spominje potrebu da se u cijeloj javnoj knjizi jasno kaže da istraživanje, inovacije i intermodalnost moraju biti prilagođeni i dostupni svima, e, posebice ljudima sa otežanom mobilnošću diljem Europe i trebamo posebni, e, posebnu obuku i obuci o tome. E, morat ćemo imati nove sustave koje će morati stvarati radna mjesta i koje će trebati odgovarajuću obuku e, za svoje osoblje. Znači obuku za pametni promet i treba će nam posebno poglavlje o raznim izazovima u tom smislu. Znači pitanje je zatim restrukturiranja koje treba raditi dosljedno diljem Europe. E, i to na e, harmonizirani suglašen način jer e, i to također jača mobilnost. A posljednja stvar je transparentnost. Znači moramo nastaviti tražiti sve više transparentnosti u svim našim projektima, u odabiru projekata, u provedbi projekata, te na posljedku jesu važni detalje. Evo samo jedan e, amandman ću spomenuti, a to je amandman 249 e, koji je predlog komisije koji podcrtava e, važnost vozila na dva kotača. Ja bih rekla i možda tri kotača jer u prethodnom zakonodavstvu inovativno poslovanje koje je otvorilo puno radnih mjesta upravo je takva jedna suradnja E, za vozila na tri kotača e, projekt e, održivosti koji nije mogao biti certificiran jer se vozila na tri kotača nisu uopće spominjala u europskom zakonodavstvu. Dakle, moramo proširiti koncepte, odnosno broj koncepta koje smo ovdje uključili, jer inače postoje neki projekti koji će jednostavno ispasti iz okvira europskog zakonodavstva. No u svakom slučaju dajem e, punu potporu nastavku e, rada na ovom izvješću. Zahvaljujem. Kristina Revedalo. Hvala predsjedniče. Hvala izvjestitelju i izvjestitelju Sjeni za veliki posao koji su započeli obavljati i koji će i dalje obavljati. Svjesna sam da više od 600 amandmana predstavlja ogroman posao za iznalaženje kompromisa i istovremeno to ukazuje na dinamičnost i spremnost zastupnika u Europskom parlamentu da iznalaze rješenja za europsku politiku za promet. Danas bih htjela inzistirati na nekolicini od brojnih amandmana koje smo uložili. Osobito glede određivanja okvira, dakle kako bismo imali harmoniziranu politiku promete prijevoza u EU. Govorili smo upravo o planu EFSU i o planu financiranja tog plana. Dakle, trebamo naći e, rješenje za financiranje i europski okvir je jako važan u toga svega i zato podržavam amandman e, europskog okvira za tarifikaciju i naplatu cestnog prometa, dakle to je nešto mora biti izrađeno na europskoj razini i isto tako onaj amandman u kojem pozivamo na stvaranje e, konkretnog fonda za financiranje e, javnog prometa, dakle to je isto tako važna stvar i to mora naći svoje mjesto u reviziji bile knjige za promet. Naravno želim se ovdje referirati na amandmane koje će lako biti uključiti u kompromise glede emisije e, ugljičnog dioksida za e, laka vozila do 2020. A isto tako e, imamo i amandmane koji pozivaju komisiju da se smanji emisija CO2 u sektoru prometa 2020. za 30% do 2030. Dakle, zakonodavni predlozi koji će biti izneseni u pred e, e, komisijom i vijećem moraju to imati na umu. I konačno želim istaknuti činjenicu da ćemo budno motriti e, rad komisije i nadamo se da će biti spremni preuzeti naše ključne amandmane kao što je udvostručenje korištenja javnog prometa, prijevoza. Puno hvala. Sada smo rekli nešto, ne znam je li to bila kritika ili potvrda, nije mi baš jasno, ali želim naglasiti što je važno. U Europi postoje rute, biciklističke rute, a ja ne poznajem ni jednu rutu koja ne prolazi kroz gradove. I ako ćemo razvijati te rute, onda moramo misliti i na gradove, primjerice Europska ruta 1 prolazi kroz Berlin, toga ju i Savezna Republika Njemačka podupire i te rute su dio transeuropskih mreža. A ja ne poznajem ni jedan prometni instrument koji se odnosi na pješake. A pješačenje je još uvijek najveći udio u transportu predstavlja najveći udio i zato ga ne smijemo zanemariti. E, vratimo se na primjer Kopenhagena, da mi je netko rekao prije 20 godina da će u Kopenhagenu e, više od polovice ljudi biciklom odlaziti na posao, ja bih mu rekao samo ti sanjaj dalje, ali danas je to stvarnost. 53% građana u Kopenhagenu odlazi biciklom na posao i to e, stvarno smanjuje troškove. No što je stvarnost? U Berlinu imamo jednu gradsku autocestu koja e, ima službeni status autoceste samo što ima samo zato što ima više šta, e, šavova iako je to gradska cesta. A upravo sam čuo da ovdje u Briselu će biti izgrađena autocesta oko grada Brisela i to će financirati grad jer to nema nikakve veze sa Europom i sa ruralnim projektima, nego je to gradski projekt. A kada govorimo o biciklističkim stazama, onda kažete ne, ne može, moramo uzeti u obzir princip subsidijarnosti. A biciklistički turizam u Europi i u Europskoj uniji iznosi 44 milijarde eura znači e, ostvaruje se promet od 44 milijarde eura. Isto kao i kruzeri. A vrlo je važno da proširimo luke za te e, kruzere, ali e, i uložimo 2 milijarde eura, 20 milijardi eura, ali to je previše. Stoga ja želim zamoliti da još jedan puta razmislite o tome. Mi nikoga ne želimo izopćavati, ali e, to da nam je e, promet potreban, promet auta potreban je u budućnosti, e, to je jasno, ali bit će uvijek i biciklizma, zato ne smijemo nikoga ostaviti po strani. A sada slijedi gospodina Nili u ime komisije. E, hvala, eto, imamo vremena me kratko, neću ja govoriti do duše o e, bicikli, bi, biciklima i biciklizmu, ali vratit ćemo se na to, možda ćemo kolegica, ali vratit ćemo se na tu temu. Dakle, kao prvo hvala na izvješću. Izvješće je vrlo e, solidno odrađeno kako bi se dakle zadržao odgovarajući vremenski okvir i svakako je ovdje ocrtana kreativnost e, u ovom odboru e, nego i predanost e, mreže održave mobilnosti. Mislim da je to doista vrlo važno i nećemo izgubiti ništa od materijala. Vidim da se i dalje vode rasprave kako bi se možda našao kompromis oko nekog teksta, ali sav materijal koji smo zaprimili smatramo vrlo važnim. Evo samo pet stvari da razmotrite, a i E, glede vašeg e, drugog sastanka drugog lipnja e, i ostale amandmane. Dakle, Stvar koja je vrlo važna je reći nešto o internalizaciji vanjskih troškova. Niz puta smo o tome govorili, to je osjetljivo pitanje. Za to nam je potrebno jaka politička potpora, znači eksternalizacija, internalizacija eksternih koštova. E, nadalje, trošk, e, cestovni transport, e, cestovni promet nemojte gledati kao nešto što ide protiv integriranih integriranog prometa, nego je to prilika da se kaže da se tržište može pomiriti sa socijalnim odredbama i time se također može poboljšati kvaliteta radnih uvjeta u ovom važnom sektoru. Nadalje, E, komisija je također jasno postavila pitanje agencije. E, ne radi se ovdje dakle samo o pitanje eventualno neke nove agencije, može to biti neka od postojećih agencija, niti o novim ovlastima u rukama agencije, nego jednostavno pomoć zemljama članicama da bolje odrade svoj posao u smislu provedbe, planiranja i uspostave fere i učinkovitog e, sektora cestnog prometa. Treća, luke. Luke nisu samo pitanje e, regulacije, znam da baš nema toliko entuzijazma za uredbu o lukama, ali luke su jako važne. Naime, mnogo je aspekta vezano sa lukama, pa evo molimo i ovdje također ako tu možete izneti neke nove ideje dobro jesu neke ideje u novom TNT e, okruženju iznesene, ali možda malo možda više fokusa na to u kontekstu šire transportne politike. Zatim e, urbani promet također je nešto pitanje kako izbjeći E, dakle ovo zavaravajuće pitanje subsidijarnosti. Nije pitanje radimo li nešto u urbanom okruženju, okruženju gradova i tu prekoračilo se tu granice subsidijarnosti, nego kako osigurati da u svemu što činimo e, bolje uzmemo e, u obzir posljedice i korist po gradove. Dakle, ideja je da se usredotoče naše politike e, na korist urbanih okruženja. Naime, i vi ste također ovdje pioniri u jačanju urbane dimenzije u okruženju TNT mreža, ali ovo je nastavak, e, da, ovo je poziv da se nastavi s time. Ima tu niz aspekata u Bijeloj knjizi za koje je pitanje urbanog prometa ključno. I na posljedku pitanje digitalizacije. Neki su jasno e, spomenuli ono što se pojavljuje u digitalnoj agendi, ali i u bijeloj knjizi moramo utvrditi jasne prioritete o tome što treba učiniti. Naime, pred nama su golemi izazovi znači pitanje interoperabilnosti koje su svakako mnogi e, ispravno spomenuli. Nadalje, pomoći nam kako da odgovorimo na e, ovaj prvo fundamentalno novi puta, drugo je e, zajednička ekonomija i kolektivni načini prijevoza i zatim automatizacija. Dakle, to su stvari koje treba gledati po tehničkim aspektima. I na kraju digitalizacija također je pitanje pristupa podacima. E, u tom pitanju nam je potrebno e, puno vaše potpore jer tu postoji veliki otpor u raznim e, dijelovima prometnog sektora. Hvala. Evo dajem riječ e, izvjestitelju ovim van Kampu. Puno hvala na svim ovim vrijednim komentarima. Čuli smo mnogo toga od gospodina de Grandesa o kompromisima koje još nije ni pročitao jer smo tek jučer popodne razgovarali o njima, a već ih komentira. Tako da on očito zna što piše u tim kompromisima. Ja vam ne mogu reći jer oni još nisu gotovi. To znači da imamo dobar, dobru vezu sa odborom, dobar odnos. Zatim vezano za biciklizam i hodanje. Je li to bila primjedba ili kritika? Ja bih rekao da je to bila pozitivna kritika. Ako vi kažete da ja od svoje kuće moram hodati do auta, onda morate znati da ja ni nemam auto. Znači ja samo hodam je li to uopće zadatak za Europu? To je pitanje, baviti se ovim pitanjem. Trebali bi biti otvoreni prema ovom pitanju. Primjerice promet u Briselu. Jer tu možete samo plakati kada se radi o tome. Ako želite do Kraljevske palače otići hodajući, onda znate što vas očekuje. To je za poluditi. Treba nam više javnog prijevoza. Ono što ste rekli to je vrlo važno, ali hodanje i biciklizam za Europu jer je to doista tema kojom se treba pozabaviti Europa ili biciklističke staze. Predivno, ja to razumijem, ali moramo krenuti dalje. I mi ćemo se vratiti s kompromisima. Ja ću vas držati informiranima i zahvaljujem se. Još jedan puta hvala izvjestitelju i izvjestitelju Sjeni i želim vam puno sreće. Zatim prelazimo na iduću temu, to je održiva gradska mobilnost, a izvjestiteljica je gospođa Karima Deli koje predajem riječ. Merci, monsieur le président. Hvala, predsjedniče. Kada govorimo o mobilnosti, treba da mobilnost samo po sebi nije cilj. Mobilnost bi trebala biti pravo za sve europljane. Uskoro će 80% europljana živjeti po gradovima, tako da bi mobilnost trebala olakšati pristup svakome, pa i onima s ograničenom mobilnošću, pristup školi, poslu, kulturi, razonodi, zdravstvu. A opet danas mobilna, e, urbana mobilnost je nešto što se trpi. Jer imamo začepljen promet, prevelik broj automobila i naši sugrađani su zarobljenici ne birane mobilnosti, već trpljene mobilnosti. I ta ovisnost e, graniči s absurdnim utoliko što 50% e, promet, ljudi koji sudjeluju u prometu u urban, urbanim dijelovima ne voze se više od 5 km. Dakle, cilj ovog izvješća je jasan. Cilj je reorientirati mobilnu urbanost, e, urbanu mobilnost prema sre, drugim sredstvima koji će omogućiti tako da se borimo sa novim izazovima. Koji su izazovi? Pa kao prvo, klimatska žurnost. Ako, su industriji, ako je industrija smanjila eh, učinak stakleničkih plinova, promet je povećao za 30% stakleničke plinove od 90. Sam promet predstavlja jednu četvrtinu stakleničkih plinova, prvenstveno eh, stvornom u eh, prometu. Dakle, promjena ove tendencije, prioritet koliko doista Europska unija želi ostvariti ciljeve koje si je zacrtala kada je riječ o emisijama i to e, do 2030. godine. Drugi izazov je što imamo sanitarnu e, hitnu situaciju. Veliki gradovi žive sa e, maksimalnim stopama zagađenja svake godine. Evo, svake godine čestotina tisuća prijevremenih smrtnih slučajeva koji su zazvani mikročesticama koje stvaraju prvenstveno dizelski motori. E pa žao mi je, Europska unija i države članice moraju preuzeti svoj dio odgovornosti, nemamo više vremena za čekanje, jer čak su i jedni narodi rekli da je e, automobilsko zagađenje tako da će 2050. biti prvi uzročnik smrtnosti u, na svijetu. Dakle, moramo anticipirati. Zatim, treći izazov. Život korisnika cestovnog prometa. Ako se i dalje ostanemo, ostanemo na automobile, to stavlja u pitanje ne samo e, promet, već i život korisnika. 38% smrtnih slučajeva u gradovima uzrokovan je e, nesrećama u prometu. I evo ga, rečeno je, dakle, dokazano da više veliki broj naših sugrađana troši više velik dio svojih prihoda i svog vremena na prometa. mnogi nemaju pristup tom eh, tome svemu. Evo, u mojoj zemlji, u Francuskoj, 8 milijuna ljudi nema pristup eh, ni eh, održivom prijevozu. 8 milijuna. Dakle, imamo nove fenomene, imamo energetsku pre energetski prekarne ljude, a ovdje ćemo imati i ljude koji e, nemaju e, ni adekvatne mogućnosti za prijevoz. Dakle, to je situacija koja je, koju je nužno riješiti. Svi načini prijevoza moraju biti osmišljeni kroz aspekt održivog razvoja, naravno, ali tu treba raditi na iznalaženju ravnoteže između utjecaja okoliš e, i na druge aspekte. Isto tako treba raditi na zadovoljavanju potreba novih i budućih generacija, jer mi smo ušli u 21. stoljeće i istražujemo koja su rješenja. Dakle, ovo izvješće ima za cilj da osmisli svijet u kojem ćemo živjeti ne za 50, već za 15-20 godina. I tako treba osmišljavati politike prijevoza. Dakle, kako bi to ostvarila Europska unija mora imati ambiciozne ciljeve na svim razinama. Evo, još malo pa ćemo imati kop e, u odnosno sastanak na vrhu za uvezan za klimatske promjene urbani e, prijevoz mora biti u žiž naših interesiranja. Kako bi se to napravilo, predlažem Europskoj komisiji da što prije započne izradu zakonodavnih mjera koji bismo nazvali paket klima prijevoz kako bi prijevozu nametnuli obvezujuće ciljeve za smanjenje stakleničkih plinova već sada E, zahtjevan od e, komisije da rade, da su u kontakt s državama članicama, da se iskorijeni uporaba dizela 2020. godine, smanjenje stakleničkih plinova od benzina 2030 i 2050. iskorjenjenje toga. Dakle, ova tri prioriteta moraju predstavljati masovno moraju biti popraćeni masovim korištenjem nefosilnih e, energija u EU kako bi EU mogla ispoštovati svoje obveze glede smanjenja stakleničkih plinova. Kada se te obveze preuzmu, prioritet mora biti stavljen e, mobilnosti čistih e, čistih e, sredstava prijevoza, tramvaj, bicikli i tako dalje, sve s ciljem intermodalnosti. Zato između ostalog predlažem dvostručenje uporabe bicikla u urbanim područjima do 2025. godine i udvostručenje e, korištenja javnog prijevoza do 2030. godine. Sve države članice i lokalne vlasti još uvijek nemaju planove E, urbane održive mobilnosti. Tražimo od komisije da to ispravi uvjetujući financiranje urbane mobilnosti tako što će lokalne i regionalne vlasti napraviti te e, planove održive lokalne urbane mobilnosti. Time se mora vratiti građane u žižu e, mobilnosti planovi su mogućnosti da se ostvare ciljevi Europske unije glede zagađenja, za zvučnog zagađenja i smanjenje prometnih nesreća. O tome treba dobro razmišljati i važna je brzina kretanja ja pozivam države članice i lokalne vlasti da uspostave novo ograničenje brzina i da se spusti na 30 km na sat do 2020. kako bi automobil bio kompatibilniji sa blažim sredstvima prijevoza. Ne zaboravimo dobra i čiji je prijevoz takav da izaziva zastoje i izaziva probleme u vezi okolišom. Dakle, pozivam na e, opet, da, da se ponovno koristi e, teretni e, željeznički prijevoz urbana zelena logistika je jako važna ako nju spojimo sa sve većim korištenjem teretnih brodica, teretnih autobusa, bicikala i drugih, to može uroditi plodom. I konačno kako bi održiva urbana mobilnost e, bila stvorena, što nam treba? Pa, investicije. I to je ključni element. Što se tiče ulaganja, dakle, za mobilnost potrebna su valjana kvalitetna ulaganja, jer je to E, usluga općeg interesa i je broj europskih država koje nemaju dobre e, infrastrukture, koje su zastarjele, koje su i suše skupe. Dakle, predlažem da u ovom izvješću 50% prihoda eurovinjete bude namijenjen poboljšanju urbane mobilnosti, da 75% prihoda od urbanih e, naplata bude namijenjen razvoju prometnih i prirodnih urbanih infrastruktura. Pozivam Europsku komisiju da E, namjeni onih famoznih 20% europskih e, fondova poput Federa ili mehanizma za interkonektivnost, e, da ih namjeni dakle održivim projektima mobilnosti. Isto tako računam na komisiju da pruži svoju podršku posredstvom svojih programa za istraživanje i Europskog fonda za strateška ulaganja, da ih namjeni dakle istraživanju za urbani prijevoz. Evo, jako sam zadovoljna jutros kad sam saznao da e, u Junkerovu planu da stoji ta crtica, ta stavka i zahvaljujem e, izvjestiteljima što su se izborili za razvoj urbane mobilnosti. Dakle, kao što vidite, ovo izvješće je prava poluga za ovaj, e, za ovaj, e, za ovaj mandat. To je nešto što će omogućiti tako da se pomirimo s našim sugrađanima, jer mobilnost je nešto što je svima potrebno i to je jako konkretna stvar. Takva vrsta projekata pomirit će Europljane s našim europskim projektom. Dakle, započeli smo sa e, izvjestiteljima u Sjeni i zahvaljujem im na suradnji. Naravno, rad se nastavlja sa izvjestiteljima u Sjeni u narednim tjednima. Naime, mi, naša poruka jest da napravimo izvješće koje neće biti samo na razini očekivanja i trenutnih aktera i sektora na koji, koji se ono tiče. Ja želim da ovo izvješće zadovolji očekivanja naših sugrađana koje oni već dosta dugo čekaju. Dakle, zahvaljujem vam unaprijed na vašim komentarima i prijedlozima. Puno hvala. Osim izvjestitelja u sjeni javili su se Klaudija Schmidt, Izabela De Monta, gospodin Šefke, Dieter Kopp, Kristina Lundgren i ja. Evo idući govornik. Zatvaram popis. Slijedi idući govornik. Rapporteur, Hvala predsjedavajući. Ovo je globalni trend i globalna e, urbana mobilnost je sve važnija tema. Mi smo već e, surađivali s izvjestiteljicom na ovom nacrtu izvješća, ali moram reći da e, ja u ovom prijedlogu nacrta ne vidim ono što smo mi govorili i što smo tražili ne mogu se složiti s mnogim stvarima kao što je mogućnost e, besplatnog javnog prijevoza, e, zabrana automobila u gradovima i ne mogu se složiti s takvim stvarima i sličnim. No mislim da moramo i dalje surađivati te se nadam da ćemo se svi složiti sa završnim prijedlogom izvješća. Imam tri teme koje bih željela spomenuti i koje bih željela vidjeti u završnoj verziji teksta. Dakle, uloga urbanog planiranja. Nadamo se da će to biti bolje e, predstavljeno. Naime, namjena zemljišta je jako važna za e, prometne mreže to je nešto što ima veliki utjecaj na promet, količinski, na sigurnost prometa i na status različitih modela prijevoza. Izvjestiteljica e, ističe ulogu hodanja, bicikliranja. Znamo da ako se u ranoj fazi planiranja e, uzimaju u razmatranje, hodanje i bicikliranje, da će u kasnijoj fazi moći biti stvarno, stvarna mogućnost, stvarna alternativa. Dakle, ne smijemo zaboraviti ipak e, automobile, jer su nam oni još uvijek potrebni e, u automobilima i bit će potrebni u budućnosti. Druga tema. Inovativne, pametne tehnologije. Koristeći e, inteligentne na rješenja za prijevoz, taj prijevoz može biti učinkovitiji, sigurniji i bolji za e, okoliš. Ako se stavlje pravovremeno, e, odnosno pravovremeno informacije o stanju prometa, onda će to uštediti na svemu. Treba izgledati nove infrastrukture, treba nam više infrastruktura, naravno, ali je važno da pokušamo koristiti postojeće infrastrukture na mudri način u budućem. Ostvarenje ovih ciljeva traži blisku suradnju sa različitim dionicima, iznalaženje valjenih rješenja i interoperabilnosti e, raznih e, usluga. Naravno, slažemo se da svi vidovi prijevoza trebaju smanjiti emisije, ali moramo to napraviti na tehnološki neutralan način. Mi imamo već određene mogućnosti da se koriste e, goriva koja e, proizvode malo, malo e, stakleničkih plinova. Zatim e, digitalizacija. I digitalizacija može pružiti razne mogućnosti za prijevoz. Nove tehnologije trebaju imati proaktivnu ulogu u razvoju ovog sektora. Podaci o prijevozu i svi vidovi podataka mogu predstaviti nove platforme za mobilne usluge. Dakle, mi želimo isticati digitalizaciju u sektoru prijevoza jer su brojne mogućnosti za gradski i urbani prijevoz vezana za digitalizaciju. Dakle, evo predsjedavajući, ovo su tri elementa koja želim sada spomenuti. Mi smo uložili nekolicinu amandmana i nadam se da ćemo kasnije moći raspraviti zajednički uspješno raditi na ovome svemu i znači zajednička rješenja. Puno hvala. Sada gospođa Lucy Anderson. Thank you, Chair, and uh, thank you to everyone involved in this report. Hvala predsjedavajući, hvala svima koji su sudjelovali rad na ovom izvješću. Moram reći da je bilo odlično iskustvo raditi s Karimom Deli i drugim izvjestima u Sjeni. Ja i kolege iz kluba socijalista i demokrata e, udjeli smo koliko jako e, koliki je značaj, barem u mom odboru, da se napravi nešto ozbiljno glede ovog pitanja urbane mobilnosti, jer jako dugo se o tome razgovara i mislim da je Karimo potpunosti u pravu kada ističe apsolutno ključno pitanje ulaganja i velikog raskoraka ulaganja koji postoji u ovom sektoru, odnosno u ovoj oblasti. Dakle, ja se slažem da je ovo ključni aspekt u ovom izvješću i sama Europska komisija, odnosno njena studija, ukazuje koliko je to važno za razdoblje 2040. i kasnije kada se govori dakle o 25 milijardi eura diljem e, Europe. Dakle, to je nešto se nadovezuje na e, raspravu koju smo ranije imali o efsi i e, instrument za povezivanje Europe. Tim prije što je 80% e, BDP-a Europske unije stvara se prvenstveno urbanim područjima, znamo da će 80% ljudi živjeti u urbanim područjima i prvenstveno tu moramo imati na umu e, pitanje klimatskih promjena koje, na koje je ukazala izvjesteljica. Dakle, to je nešto o čemu ćemo i dalje raspravljati e, kada budemo bavili e, klimatskim promjenama, povećanje stakleničkih plinova u sektor prijevoza. Dakle, tu se ostvaruje napredak, ali ne dovoljan. 25% emisija dolazi iz urbanog prijevoza. Stanje u gradovima ne može se ignorirati. Dakle, pučani imaju dakle, jak, jak se protiv smanjenja uporabe u autima, ali ne možemo to zanemariti, ne možemo zanemariti ne samo automobile, već i druge vrste e, vozila to je nešto što moramo imati na umu i sve ovo što je rečeno što se tiče zdravlja, to je ukazano dakle, evo, zagađenje zraka je jednostavno izravno povezano za to. Sigurnost u prometu, prava pješaka, to su brojne stvari. Naravno, mi ne želimo biti rigidni, slažemo se sa općenitim pristupom o prioritetu za bicikliranje hodanja, ali nećemo se nužno složiti sa prioritetima kako su predstavljeni u nacrtu izvješća tu trebamo razgovarati isto tako i o sigurnosti u prometu. No, zabrana nije apsolutno rješenje. 73% europljana smatra da je sigurnost u prometu problem u gradovima. Mi znamo iz vlastih iskustava da kad imamo velika vozila ili, ili automobile koji dijele isti prostor sa biciklistima, da je to potencijalni problem. Dakle, to je nešto što ne možemo tek tako ignorirati u kontekstu ovog izvješća. I što se tiče nas, socijalista demokrata, mi ćemo još puno toga dalje govoriti u amandmanima o radnim mjestima, o inkluziji, o socijalnom dijalogu, poticanju um, odnosno utjecaju koji to može imati na e, zaposlenost u gradovima, ovaj sektor prijevoza, dakle njegovu ključnu ulogu. Znamo da cijelih dvije, dva milijun, milijarde radnih jedan dva milijuna radnih mjesta u Europskoj uniji e, je u izravnoj vezi sa e, prijevozom. Zatim, ovo što je spomenuto e, namjena zemljišta, da je to jako važna stvar. Moramo to pomno razmotriti. Zatim isto tako slažem e, glede uporabe pametnih tehnologija i o razlici koju to može napraviti, ali ne smijemo zavaravati, pametna tehnologija nije odgovor na sve, a da se unaprijed ne planira e, ulaganje. To je dio rješenja, ali nikad neće predstavljati većinski dio rješenja i trebamo se vratiti na ono pitanje ravnoteže. Dakle, teretni prijevoz e, mora biti dio rješenja za e, gradove. Sviđa mi se ono što je izvjestiteljica govorila o drživom e, teretnom prijevozu. Što se tiče inkluzije, isto tako prava osoba sa hendikepom je jako važna. Moramo imati na umu da su naši gradovi različiti. Odbor regija je na to ukazao više navrata. Naši gradovi su jako različiti sjever, ist, jug, istok zapad, sve to jako različito. Dakle, moramo imati konstruktivno izvješće koje će uzeti u obzir sve to, pa i neke gradove, širenje nekih gradova, dakle širenje prijevoznih e, mreža, to su jako važne stvari i koje se dotiču i pitanje siromaštva i e, raskoraka, sve većeg raskoraka između bogatih i siromašnih e, gradova, ljudi. Dakle, evo ovo je rezime nekih mojih argumenta, znam da neki kolege žele se nadovezati na ovo što sam već. Zahvaljujem. Idući govornik je gospodin Crnovski. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Želim se zahvaliti izvjestiteljici što je predstavila ovo izvješće kao nekadašnji gradonačelnik trećeg najvećeg grada u Češkoj te potom čelnik ove regije, ja sam skupio dosta iskustva po pitanju gradske mobilnosti. Ovo izvješće iznosi mnoga važna pitanja, ali u načelu bismo se trebali kretati na jednoj realnoj osnovi, jer smatram da su neke stvari pretjerane i da previše gledaju u budućnost, jer mi ne znamo što će biti za 30 godina. Tehnologija se prebrzo razvija kako bismo to mogli procijeniti. Želim jednu stvar naglasiti. Svaki grad, svaka regija ima specifične uvjete koji proizlaze sa demografskog stajališta. Svaki grad ima drugačije potrebe, tako da nemamo idealno rješenje i moramo uzeti u obzir i princip subsidijarnosti. ne možemo ponuditi idealno rješenje. To vam mogu reći na temelju svojeg bogatog iskustva kao gradonačelnik, a time je povezano i pitanje hijerarhizacije prometa. Ja nisam uvjeren da bi bilo dobro da zabranimo korištenje vozila u gradovima, zato što ne znamo kako će se stvari razvijati. Nema uvijek e, smisla izgrađivati biciklističke staze, zato što u nekim mjestima to nije najpovoljnije rješenje. Znam da se mnogo novca uložilo u izgradnju biciklističkih staza, iako one nisu baš tako često bile korištene. Moramo uzeti u obzir konkretne uvjete u dotičnim gradovima. Ono za što se ja zalažem je tehnološka neutralnost. Vidim da se zalažete za električne aute. Smatram da ima smisla koristiti električne aute, ali električni auti imaju sekundaran značaj danas. Potrebna nam je daljnja infrastruktura, a u gradu nije lako provesti tu infrastrukturu. U konglomeracijskim područjima je to ponekad vrlo problematično, stoga moramo uzeti u obzir i alternativna sredstva. To su već rekli drugi izvestitelji u sjeni. CNG, zatim vodik i tako dalje. Sve to su alternativna goriva koja bismo trebali uzeti u obzir. Ja se slažem sa izvjestiteljicom po pitanju toga da ima smisla razmisliti o alternativnim gorivima. Moramo poduprijeti gradsku mobilnost, ali ja se ne zalažem za e-marking, zato što to može dovesti do toga da se uloži novac, a u nešto što se neće tako često koristiti. Po tom pitanju ja ću e, također uručiti svoje amandmane i veselim se suradnji sa izvjestiteljicom i drugim izvjestiteljima u sjeni. Puno hvala, puno hvala gospodine predsjedavajući, puno hvala. Sada riječ ima gospodin Milbrok. Puno hvala. Danas ću govoriti nizozemski i to u ime tisuća i tisuća nizozemskih biciklista koji svaki dan biciklom odlaze na posao. Puno hvala svima vama koji se trudite oko toga da postignemo održivu gradsku mobilnost. No način na koji želite postići svoj cilj baš ne izaziva oduševljenje. Već smo često raspravljali o ovom pitanju, raspravljali smo o subsidijarnosti i kao izvjestitelj naravno uvijek morate održavati ravnotežu, to je kao ples na žici. Žica mora biti dovoljno napeta, ali ne smije biti ni prelabava jer ćete inače pasti. Znači moramo iznaći pravu ravnotežu. Moramo iznaći pravi način za održivu gradsku mobilnost i moramo iznaći odgovarajuće planove. No, to ne smije biti cilj sam po sebi. To treba biti samo sredstvo za postizanje cilja. Radi se naravno i o ulaganjima. To znači da mi danas vidimo kakve su nadležnosti u ovoj decentraliziranoj Europi. Postoje različite razine. Europska razina, savezna razina, regionalna, općinska i tako dalje i tako dalje. I uglavnom postoje dotične nadležnosti. Kod nas u Nizozemskoj su regije e, nadležne i zato ne možete prisiliti ljude da provode nekakve zajedničke planove za održivu gradsku mobilnost zato što su nadležnosti drugačije organizirane. I to je jako važno imati na umu. Potom želim kritizirati činjenicu da po pitanju gradske mobilnosti da se treba misliti na CEF i na TNT mrežu. Znači i ova pitanja treba integrirati, ali istovremeno moramo imati na umu da je ovo pitanje gdje nam treba dobar kompromis po pitanju efsi kako bi dobili još više sredstava. Jer CEF, Connecting Europe, je nešto što ne daje toliko sredstava. Znači treba nam bolja povezanost, infrastrukturalna povezanost i ako imamo previše planova, ako bude previše planova, onda ćemo postići nekakvu raštrkanost. U europskom izvješću Mislim da tu ne treba propisivati hijerarhiju nositelja dionika u prometu. Naravno da nećemo imati javni promet koji ne košta ništa, ali ipak nemamo idealno rješenje, jedno rješenje za sve, već moramo rješenja prilagođavati dotičnim gradovima. Mi u sektoru prometa moramo pozitivno stimulirati. U Nizozemskoj primjerice postoji izrazito aktivna politika vezano e, za uz biciklizam kako bi pomogli ljudima kako bi lakše biciklom došli na radno mjesto. Znači moramo E, izgraditi šavove za autobuse, moramo olakšati stvari u prometu biciklistima, u javnom prometu. Ali tu se ne radi o nikakvoj rigidnoj, strogoj hjerarhiji. Potrebna su nam inteligentna rješenja za prometne probleme gradova, primjerice ITS, znači inteligentni transportni sustavi. Možda bismo u budućnosti mogli reći da ćemo imati inteligentan promet u inteligentnim gradovima. Znači prvo moramo investirati u istraživanje, moramo eksperimentirati sa ITS sustavima u konglomeracijskim područjima. A zato nam je potreban novac, europski novac, pa tako i novac iz obzora 2020, a što se tiče Junkerovog plana, mislim da će sredstva biti ograničena, stoga nam trebaju konkretni istraživački projekti, primjerice za vozila koja imaju mogućnost komunikacije sa okolišem. Na taj način e, tako bi se mogli električna vozila opremiti ultracrvenom tehnologijom i mislim da takve prijedloge trebamo. Sve to je potrebno ugraditi ovo izvješće, ova inteligentna rješenja, jer to pitanje je vrlo zanimljivo i vozačima vozila u Europi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia raport... Da, hvala gospodine predsjedavajući, hvala kolegi Deliju. Mislim da doista moramo razmisliti ovdje u parlamentu i u odboru o tome e, da nam treba jedan sveukupni paket, da nam treba jedno izvješće koje će osigurati da nemamo samo zabrane i ograničenja i svakojake propise, već da ponudimo i potrebne alternative. Mi razvijamo međugradski promet, e, zatim poboljšali smo sustav za izdavanje karata. Sve to ne smijemo zaboraviti, a to nismo proveli samo sa gledišta vozača auta, već i sa gledišta drugih e, oblika prometa. Znači moramo djelovati ohrabrujuće kako bi poboljšali promet. Da, sasvim je jasno da onečišćenje zraka, da je to vrlo važno pitanje koje treba uzeti u obzir, ali kako ćemo to učiniti i kako ćemo e, izraditi ovaj uravnoteženi stav, stajalište, to je pravo pitanje i sve to treba obuhvatiti u ovom izvješću. Urbano planiranje unutar Europe treba unaprijediti i treba ga provoditi na svim upravnim razinama, no ja sam siguran ako iznađemo ovaj, ovo uravnoteženo stajalište, da ćemo onda djelovati ohrabrujuće, da ćemo razmišljati pozitivno i mislim da na toj osnovi možemo puno brže iznaći rješenja E, nego ako ćemo raditi samo pomoću propisa i zabrana. Bilo bi lijepo kada bi u ovom izvješću mogli govoriti i o sljedećem. Kako bi se diljem Europe sustav mogao poboljšati na način da ljudi više nisu prisiljeni da odlaze vlastitim vozilom negdje i kako možemo utjecati na to da potreba za mobilnošću, da ona postane manja. Ne morate uvijek e, biti na putu. Osim toga, treba uzeti u obzir i da diljem Europe postoje različite regije, različiti gradovi koji trebaju individualna rješenja. Ja se nadam da ćemo sada zajedno sa izvjestiteljicom i sa izvjestiteljima u sjeni iznaći jedno rješenje koje će nas ohrabriti da nađemo nova rješenja. Zahvaljujem, ja sam bio e, vozač i život i to iz e, rijetko naseljene zemlje. Tako gdje zapravo nema toliko alternativa e, cestovnom prometu. E, postoje u Švedskoj neke ideje o tome da se promiče željeznički promet. Međutim, iz praktičnih razloga to izgleda nije za teretni promet baš prikladno. Također, govorimo ovdje o 50 e, tonskim teretima otprilike e, u prosjeku koji se prevoze. Kako dakle tako, e, tako vrstu prevoza prebaciti na teretne bicikle ili autobuse ili željeznički promet? Treba i u praktičnom smislu razmišljati o tome. Nema, očigledno je da prioritet treba dati našim ambicijama Međutim, ipak trebamo uzeti u obzir i stvarne okolnosti. Naime, treba dalje istraživati pitanja alternativnih goriva u, trans, u prometnom e, cestovnom prijevozu, a da se dalje ne opterećuje okoliš. Također, možda e, se slažemo oko toga da se smanji za prometno zagušenje, pa bi se recimo e, moglo koristiti promet oču umjesto danju za smanjenje zagušenosti. Zatim e, bicikli su dobra ideja, ali evo praktična demonstracija. E, Bicikliranje u Švedskoj zimi na minus 10 ili snijega. To baš nije najbolja možda ideja, jer najvjerojatnije i ne funkcionira dobro a biciklisti su inače e, vrlo osjetljivi sudionici u prometu, naročito ako nemaju biciklističke staze. Znači, o tome doista treba razmišljati, razmišljati o alternativnim gorivima, imamo bioplin koji se koristi za autobuse i također imamo mi naravno ljeti E, biciklistički promet, ali zbog iz klimatskih razloga jednostavno to zimi nije moguće. Također trebamo ovdje razmišljati na, o istraživanjima koje se trenutno provode i o tome koje bi se mogli provesti kako bismo u budućnosti pokušali zaštititi e, urbana gradska područja recimo prevozom na električni pogon, u što treba uložiti dalje trudu, u dalje istraživanja. Recimo, tu mislimo i na kamione i automobile i zagušenje, prometne zagušenje u gradovima. Međutim, e, također proizvodnja električne energije mora biti izvedena na e, okolišno prihvatljiv način. Mislim, mi trenutno imamo mnoge elektrane koje rade na ugljen pa treba i tu uložiti truda kako bi proizvodnja električne energije bila bolje usklađena sa okolišom. Dobro, malo nam je knap sada vrijeme, pa ograničujem vrijeme na dvije minute. Klaudija Schmidt. Puno hvala, ja ću pokušati biti što brža. Prvo bih se htjela zahvaliti na ovom izvješću. Mislim da se ovdje govori o vrlo važnim stvarima kao klimatski ciljevi, statistika, ciljevi iz bijele knjige i naravno da se ja zalažem za održiva rješenja i sviđa mi se ideja javnog prometa koji ne prouzročuje troškove ja sam iz austrijskog grada koja je, e, koji je grad sa najviše biciklista, a to je grad Salzburg u Austriji. Mi u Salzburgu smo izgradili mnoge biciklističke staze, imamo teretne bicikle, imamo e, mjesta susretanja, imamo e, zone za pješake ja mislim da znamo čemu pričam. Imamo i elektromobilnost u suradnji sa poduzećima i ja kao stanovnica Salzburga kada pročitam da nema dovoljno izbora po pitanju mobilnosti, e tu želim nažalost iznijeti kritiku jer ono što mi se uopće ne sviđa i što nikako ne mogu poduprijeti je prs uperen u probleme jer govori se o principu subsidijarnosti, ali princip subsidijarnosti e, se spominje samo kao riječ, e, nema sadržaja. Znači, mislim da treba preuzeti odgovornost kako bi omogućili održiv promet. A priče poput udruženja e, za aute. To mislim da nije nešto što možemo podupriti i tu doista treba uzeti u obzir gradove, jer bez gradova i njihove potpore ne moramo ni razmišljati o tako nečemu i gradovi će nama prosljeđivati informacije i stoga mislim da nije posao komisije da izdaje direktive o tome koliko javnih površina možemo ustupiti vozilima. Znači ne možemo upirati prstom u probleme i e, mislim da nam treba pošten rezultat. Hvala Izabela. Zahvaljujem e, predsjedniče, zahvaljujem izvjestitelju i izvjestiteljima u e, sjeni za, na odrađenom poslu koji je odlično odrađen što se tiče ciljeva, okolišnih pitanja, socijalnih pitanja i tako dalje. Međutim, ono što ja ovdje vidim je da možda se moramo odmaknuti malo od ovog pristupa i pokušati e, možda sve obuhvatnije pristupiti tom pitanju. E, evo da dam primjer. Što se tiče automobila, mislim da ih ne treba demonizirati, ali svejedno moramo razmišljati o drugim mogućim rješenjima za mobilnost u gradovima. Naprimjer, razmislite samo o tome kako je teško naći parking, E, znači treba biti inovativan ovdje kada govorimo o 12 ili 18% smanjenja e, u broju vozila koja cirkuliraju u gradovima. A moramo govoriti o uzrocima toma znači u ovoj koncentraciji vozila. Zatim onda problemi recimo sa pronalaženjem parkirnog mjesta. E, govorili se danas je dizalo, postoje nove generacije dizela, nažalost e, korist, generira jednaku količinu emisija. E, zatim druga stvar, potreba za ponovnim e, promišljanjem gradskog planiranja. To je nešto što treba imati na umu, a u to mora biti uključeno i pitanje prometa u gradu još jedan primjer, a to je distribuiranje informacija. Naime, vidjeli smo neke pozitivne primjere diljem Europe o tome okolišno osviještenih gradova, ekogradova. Pa treba razmišljati u tom smjeru, u smjeru smart gradova, pametnih gradova. To recimo imamo i u Italiji i to su sve pozitivne ideje koje na jednom mjestu spajaju urbano planiranje i promet. šeska Lukaševska, izvolite. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Želim čestitati gospođi Deli jer njezin iz, njezino izvješće doista govori vrlo važnim aspektima zaštiti okoliša, smanjenje emisija i doista svaka je čas na beskompromisnosti, ali sa mnogim prijedlozima se ne slažem, prije svega sa zabranama i sa ograničenjima, jer mislim da je uravnoteženost, da ona označava da mi branimo svoju poziciju, ali da imamo, da poštujemo i druge prijedloge, druga stajališta. Znači najvažnije je da ostanemo razumni i da se orijentiramo prema svojim mogućnostima i da uzmemo u obzir složenost ovog pitanja, pa tako i činjenicu da su gradovi na različitoj razini razvoja u Europi. E, moramo vidjeti kako će biti budućnost u idućih 10 do 15 godina, ali to treba biti jedan proces, a ne samo jedna zapovjed. Mi stanovništvu moramo objasniti kakve posljedice ima zagađenja okoliša, kako možemo smanjiti emisije i moramo poboljšati agendu o zdravlju na način da provedemo objektivne studije. Znači da moramo uključiti u ovaj proces i gradonačelnike, jer ako gradonačelnici budu protiv našeg nauma, onda ni uz najbolju volju nećemo uspjeti u ovome. Ne želim nikoga povrijediti, ali prije nekoliko tjedana došlo je do velikog zagađenja u Londonu. Ja sam čuo da je londonski gradonačelnik rekao nemojte nekoliko dana voziti auto. Znači, on nije izradio nikakve konkretne prijedloge koje e, je predstavio javnosti, ali to se ne odnosi samo na London, nego i na mnoge druge velegradove. Tako da se nadam da će ovo izvješće na kraju krajeva dovesti do dobrog kompromisa, a da neće biti na kraju samo nekakva zapovjed, jer to neće imati pozitivne posljedice. Puno hvala, a sada gospodin Dieter Koch. Da, gospođo Deli, puno hvala na izvješću. E, mnogo toga, s mnogo toga se slažem. S obzirom da nema više puno vremena, reći ću samo nekoliko natuknica onome što mislim da nedostaje. Kao prvo, multimodalni sustav za izdavanje karata. Mislim da se taj pojam treba ugraditi jer e, taj sustav je potreban e, gradovima. Zatim inteligentni transportni sustavi i infrastrukture, a time je povezano i cjeloživotno učenje građana jer ako oni te sustave odbijaju onda nećemo ništa postići, onda nećemo moći provesti svoj plan. Zatim mi smo odbor za promet i turizam. Zato e, je tu i tema autobusa, karavana. Mislim da bismo se tim pitanjem trebali pozabaviti. Puno hvala. Hvala. Iduće gospođa Kristina Devalo. Hvala predsjedavajući. Najprije veliko hvala Karimi i Sjeni i osobito u Anderson na prezentaciji i ugu koji su nam predložili glede ovog izvješća koje je od iznimnog značaja i pozdravljam sve što je rečeno. Kratka ću biti. Želim inzistirati na nečemu što mi se čini jako važnim glede poboljšanja pristupačnosti. Dakle, moramo imati na umu održivost isto tako kroz socijalnu prizmu. Dakle, održiva, održivi prijevoz e, ne može biti ograničen samo na pitanje javnog zdravstva i okoliš, kao što ćemo vidjeti u jednoj studiji koja će danas biti predstavljena. Dakle, socijalna i teritorijalna kohezija je važna, isto tako javne usluge i pristupačnost e, su stvari koje trebamo iznijeti i na kojima trebamo staviti naglasak i u socijalnom aspektu. Potpuno se slažem s Karimom i Lusi kada kažu da treba dodatno promovirati e, urbanu mobilnost i povezati je s COP21 i tražiti od komisije da podrži inicijative koje će biti predstavljene na toj konferenciji i koji idu u korist e, održive mobilnosti i integrirane mobilnosti. Želim iskoristiti u priliku da prozovem komisiju glede važnih aspekata urbane mobilnosti. Dakle, što se danas dešava glede e, europske platforme o planu europske e, urbane mobilnosti koja je pokrenuta 2014. godine. Zatim drugo pitanje kako komisija ocjenjuje radove Europskog partnerstva za inovaciju, dakle Smart Cities and Communities, osobito kada se radi o sudjelovanju mjesnih lokalnih vlasti i vidljivosti tog partnerstva i njegove konkretizacije na terenu e, kada je riječ o partnerima koji rade na urbanoj mobilnosti. Puno hvala i što ste se držali vremena. Bez izmjena gradske mobilnosti nećemo zaustaviti klimatske promjene jer 70% učinka CO2 dolazi iz gradova. Kako se to događa? Nitko ne želi zabraniti korištenje vozila, ali Potrebna nam je drugačija prometna politika i pitanje je kako ćemo ju provoditi. Naravno da ne moramo ograničiti mobilnost, jer postoje studije i pokazalo se da se u zadnjih sto godina ništa nije promijenilo po pitanju mobilnosti. Čovjek dva do tri puta dnevno napušta kuću, samo su udaljenosti postale drugačije. Znači, nije došlo do nekih velikih promjena osim toga, velike su mogućnosti. Primjerice u Berlinu postoje studije koje pokazuju da se teretni promet pomoću teretnih vozila može u velikoj mjeri promijeniti. To je jedna ogromna prilika koju moramo reklamirati, promovirati. Investicije naravno postoji e, rupa u ulaganjima. U Berlinu je nakon pada zida prije 25 godina odlučeno da je bolje 5 km podzemne željeznice izgraditi nego 120 km tramvaja. Svi znaju da je 120 km tra, e, tramvaja puno bolje nego 5 km podzemne željeznice, ali tu se promišljala na način možda će tramvajska mreža smetati vozila. Svi mi znamo u Njemačkoj se svaki dan 150 e, km trati na asfalt i na beton. Znači moramo drugačije oblikovati svoje gradove. Atlanta primjerice iznosi 26 puta, ima 26 puta veću površinu od Barcelone. Subsidijarnost. Ako gradovi ne žele europski novac, onda mogu raditi što žele, ali ne možemo mi u Europi reći evo izvolite imate ovaj novac, svejedno što ćete s njim napraviti, znači inteligentan novac za glupe projekte. Ne možemo e, tako postupati, moramo razmisliti što se događa sa europskim novcem. Mi i dalje želimo biti uključeni u odluke. I zadnja točka E, gospodin Tolovski, ako biste mogli još kratko obratiti na pažnju ono što govorim, upravo govorim s vama. Vi ste rekli da smo bez veza uložili u biciklističke staze. Prije 25 godina osam prije 25 godina promijenili smo kazne zbog prekomjerne brzine. To su učinkovite mjere i u tom smjeru moramo ići. Naravno, mi ne želimo umjetne projekte, ali e, Peter Lundke, ja sam bio u zimi na zimskom kongresu u vašoj regiji i onda sam tamo vidio da ujutro u 8 se također <laughs> može voziti biciklom. To je moguće. Oprostite, gospođo Foster, evo sada predajem riječ gospođi Kupčinskoj iz komisije. Sure, um, for giving Zahvaljujem na riječi. Evo dopustite da prvo kažem da rasprava koju smo upravo vodili je ova prilika da poslušamo što se misli je jasna naznaka da upravo tema gradova i urbane mobilnosti je nešto što je svakako svima bitno. I kao što je rekla izvjestiteljica u svom izvješću, e, koje je svakako odlično izvješće, e, je točno, moramo raditi na urbanoj mobilnosti koje uključuje i važne ciljeve dekarbonizacije, poboljšanja kvalitete života i tako dalje. Ali ne smijemo zaboraviti ni na tome da moramo raditi na pitanju urbane mobilnosti, jer je promet u gradu ključan za razvoj gradova i gradovi e, u kojima živi velika većina europskih građana su svakako bitni, a tu se proizvodi najveći dio e, BDP-a Europske unije. Dakle, važno je da to bude važan element poboljšanja kvalitete života u gradovima. I također važno je da se to vrlo detaljno razmotri. Nije ovo prvi puta da je komisija ovdje pred e, odborom za promet Europskog parlamenta i raspravljao o mobilnošću. Pa još jednom zahvaljujem Europskom parlamentu na e, tome što je dao tako e, veliku potporu toliko tijekom mnogih godina svim aktivnostima koje smo poduzimali u površanju urbane mobilnosti, dakle mobilnosti u gradovima. Jasno je rečeno od strane izvjestiteljice, ali i drugih članova odbora da postoji potreba za djelovanjem na svim razinama upravljanja i to je nešto što moramo apsolutno jasno raščistiti u svom umu. Postoje mnoge stvari koje se mogu učiniti da bi se u gradovima poboljšala mobilnost, a to je osim toga prevažna tema da bi se prepustila samo gradovima. Ali pak s druge strane postoje razne vrste aktivnosti koje su treba poduzimati. Naime, postoje obveze gradonačelnika, zatim neke druge razine odgovornosti na regionalnoj i nacionalnoj razini, ali